Państwa. Wyjaśniłem. Dobrodošli. Želim također i dobrodošlicu gospodinu ministru. Evo, upravo sam objašnjavao ministru da obično počinjemo u 15 Danas imamo, evo, sastanak s početkom u 14.30 i bez obzira na to što već malo kasnimo. Dakle, poštovani gospodine ministre, želim vam dobrodošlicu. E, vi ste predsjednik e, Vijeća za poljoprivredu u okviru rumunjskog predsjedanja Europskom unijom. E, ja bih vas ovom prilikom htio izvijestiti da prva točka dnevnog reda se tiče usvajanja dnevnog reda, a imamo jednu malu izmjenu. Danas neće imati sastanak koordinatora, I također imat ćemo i malu promjenu u samom dnevnom redu, a to je što se tiče točke 10, odnosno razmjene mišljenja s predstavnikom komisije o stanju na tržištu agruma. To ćemo, tu točku ćemo pomaknuti ranije. Dakle, 10. E, i 9. točku ćemo zamijeniti a deveta točka je razmjena mišljenja s komisijom o poljoprivrednoj komponenti e, trgovinskih sporazuma koji su trenutno u tijeku. Zastupnice Hausling, izvolite, imate pitanje? Pa, Zastupnik Hausling. Ja, Vorsitzender, ich möchte... Da, predsjedniče, htio sam protestirati Zbog e, ovog otkazivanja sjednice koordinatora na kratki rok, e, mi smo naime rekli da doista postoji potreba za razgovorom zbog e, rada na novom ZPP-u i ne znamo niti točni vremenski okvir za novi sastanak, ništa ne znamo, ne znamo uopće kako ćemo sve to napraviti, a na način na koji trenutno radimo jednostavno ne može dalje tako. Ovaj tempo ne možemo uopće e, održati ovo neodrživo. Znači, kako ćemo ikako doći do rezultata za ZPP, kada će se uopće glasati i tako dalje. I htio sam to na, sjednici koordinatora danas spomenuti, jer način na koji radamo je nekolegijalan i nemoguć. E, materijale dobivamo par sati prije sjednice. E, jednostavno se tako ne može raditi i to je nešto o čemu treba raspravljati. Dobro, ne javno sa povjerenikom i tako dalje, nego smo trebali to raspraviti na sjednici koordinatora i E, I evo sada dobijemo obavijest da i to od predsjednika da je to otkazano. Dakle, ja mislim da bi ipak trebalo držati sastanak koordinatora kako bismo mogli raspravljati o tome kako ćemo raditi posao. Mislim, to nije stvar o kojoj možete vi odlučiti sami, nego to moramo mi zajedno odlučiti jer e, ovo nije održivo kako trenutno funkcioniramo. Hvala. Zahvaljujem vam. And, uh, I think, uh, it's fairly clear Slažem se sa posljednim govornikom i prilično je jasno da ako si ne uzmemo vrijeme koje nam je potrebno za ovo, neće uh, dobiti rezultat kakav bi dobili da si uzmemo vremena. Radimo brzinom koja je luđička i neodrživa. Imali smo situaciju na sastancima kod na cijeni gdje nam je izvjestitelj rekao da moramo raspravljati sa klubom prije nego što o ovom ili onom odlučio i zapravo oni ni sami nisu spremni. Dakle, zašto idemo ovom luđičkom brzinom? Je ova uopće ideja da e, većina e, može e, raditi, onda ne moramo nikada niti imati sasna koordinatora. Ako ljudi kažu da E, nam ne treba. Nismo zbog toga došli. Mi smo bili izabrani da predstavljamo ljude koji su nas izabrali, a mi ne možemo to ako nas većina blokira i kažu da nam to nije potrebno. Imamo mi dovoljno sa katolicima u Sjevernoj Irskoj da nam se sada to radi i ovdje. Ne želimo da nas se ispusti i e, ignorirali smo manjina jer imamo pravo imati glas. Dziękuję pan Hvala. Zastupniče Des, izvolite. Hvala predsjedniče. Mislim, ne događa se tak često da gospodin Hoisling i gospodin Flanagan imaju isto mišljenje, ali evo sad sam i ja toga mišljenja. Mislim da je hitno nužno održati sastanak sjednice koordinatora. Moramo o tome razgovarati kako će cijela stvar ići dalje i mislim da nije ispravno da se ta sjednica otkazuje. Bardzo dziękuję. Hvala. Da. Evo kolege, mi smo se savjetovali s koordinatorima. Pitali smo se je li zaista potrebno da danas održimo sastanak koordinatora i kao što znate, dame i gospodo, 29. ćemo se ponovno sastati. Imaćemo sastanak koji će trajati cijeli dan. Bavit ćemo se tom prilikom upravo reformom ZPP-a. A upravo smo zbog toga donijeli takvu odluku zato što smo se temeljili na pismenom savjetovanju koje smo imali e, sa koordinatorima, a nakon tog savjetovanja se pokazalo da je većina koordinatora e, bila e, za to da današnji sastanak nije potrebno držati budući da ćemo 29. imati sastanak koji će trajati cijeli dan i upravo smo zbog toga donijeli takvu odluku. Ritam je takav kakav jest i taj ritam je vezan e, uz to da, da, istina je, moramo znači, slijediti ovaj ritam provedbe reforme ZPP-a, naravno. E, to nije najugodnija pozicija za nas. Možemo reći da e, je nezgodnija od one o kojoj smo raspravljali prilikom prethodne reforme ali budući da smo pokazali da zaista želimo donijeti značajan doprinos e, tom čitavom radu, mislim da možemo i dalje vjerovati u naše zadaće, u naše obveze, jer činjenice je da se približava kralj mandata, a ovaj ritam koji ćemo imati. Izvolite, zastupnice. Zahvaljujem. Dakle, ja se sada pitam sljedeće. Dakle, tko, od koordinatora je bio za to da odgodimo sastanak? Ovdje smo se sada izrazili, znači, troje e, klubova zastupnika i svi troje smo željeli sastanak. I sada me zanima e, u tom savjetovanju koje ste imali pismenim putem, e, koji od koordinatora su rekli da ne žele današnji sastanak? Tak. Hvala. Da, da, imali smo e, postupak koordiniranja pismenim putem. E, mi smo poslali to pitanje koordinatorima i iz toga je proizašao taj ishod. Ne mogu vam reći ništa više od toga. Ja imam vremena, dakle nisam ja kriv, ali budući da je većina izrazila svoju podršku prijedlogu da odgodimo sastanak, e, onda smo donijeli tu odluku, a ne neku drugu. Ne znam jesu li svi koordinatori prisustvovali u toj raspravi, možda neki e, zapravo nam nisu uopće poslali svoj odgovor. Izvolite, gospodin puta. Hvala. Moram reći da sam i ja ostao zapravo zapanjen, prvenstveno zbog e, komunikacije vezane uz sastanak koordinatora i meni iznadilo da ga danas nećemo imati. Kao što su rekli već neki kolege, ja mislim da se moramo e, truditi da imamo što je više moguće sastanaka. Očito je došlo do nesporazuma, dakle, e, u komunikaciji i čudno je i absurdno je da da zapravo smo trebali imati sastanak koordinatora, da nitko nije poslao e, dnevni red. Mislim da smo trebali na drugačiji način provesti tu diskusiju. Kolege, ja ne donosim odluke bez savjetovanja s koordinatorima. To je bilo mišljenje većine. I posljedično donijeli smo takvu odluku. To nije bila nekakva samovoljna odluka s moje strane. Znači nije da ja ne želim održati sastanak ili nešto slično, ne. Jednostavno je većina dala svoje mišljenje kada sam postavio to pitanje, znači od onih koji su uopće odgovorili. Hvala. Dakle, 29. ćemo razgovarati cijeli dan o reformi ZPP-a Mislim da među nama nema tajni i o tome ćemo razgovarati e, na razini čitavog odbora 29. Izvolite, zastupnič Leningen. I don't appreciate being taken for an idiot. Can you please answer the question? Oprostite, mislim, e, nemojte nas kao da smo e, debili, <laughs> nego Dajte nam recite tko je to tražio, koji je od koordinatora. Mislim, e, do sad smo čuli samo ljude koji su očeni što je otkazano. Mislim, nemojte vređati našu inteligenciju time. Zastupniče, ja nisam rekao da su neki koordinatori tražili da se taj sastanak ne organizira. Dakle, ja sam postavio pitanje koordinatorima i rekao sam, u ovoj situaciji kakvu imamo, trebamo li držati sastanak ili ne? Vidio sam da je većina koordinatora odgovorila da ne želi održati sastanak. Ja sam ga ukinuo. Dakle, ni da sam ja predložio da se sastanak ne održi, nego sam jednostavno pitao. S obzirom na cijeli kontekst, trebamo li organizirati sastanak ili ne? E, veći dio osoba nije rekao da, nego rekao da ne trebamo. S obzirom da e, očito nije postojala želja koordinatora za sastankom, onda sam ga ukinuo. Ovo je bila većinsko mišljenje. Dakle, i tišina također za mene znači i pristanak, zato što nisu svi koordinatori odgovorili na moje pitanje koje sam poslao. Zastupnik Andriju. Hvala lijepa. Malo sam zakasnio, oprostite zbog toga. Ali Postoje koordinatori EPP-a koji žele da se održi sastanak, socijalisti i demokrati koji žele, ekara koji žele, koordinator Goja koji to također želi. Dakle, meni se čini da postoji većina. Malo sam iznenađen. Bilo bi stvarno šteta da se ne održi sastanak koji žele većina kolega. Možete li mi reći u čemu je poanta ove blokade? Zašto se ne bi održao sastanak E, ako većina ljudi tako želi. Gledajte, nije to moja stvar, predsjednik je taj koji će odlučiti, ali ako postoji volja većine da se sastanak održi, stvarno ne vidim u čemu je sada problem u e, tom pismu i zašto postoji taj nedostatak volje da se završi ovaj mandat bez brige. Dakle, kolege, Znači, Tajništvo se bavilo tim savjetovanjem i slanjem e, tog pisma u moje ime. I zato bih htio zamoliti tajništvo da nam pojasni ovu situaciju, zato što iskreno, da vam kažem, nisam ja bio taj koji se bavio i postavio to pitanje. Izvolite, zastupnice. Hvala, razumijem e, da su svi uzbuđeni, ali želim reći da sam ja zapravo bila tako još na jesen rekla da trebamo utvrditi vremenski okvir za ZPP kako bi imali jasnu situaciju nije provedeno glasanje, prebacivali smo to sa sjednice na sjednicu i mislim da bismo sljedećeg tjedna utorak doista trebali sazvati sjednicu koordinatora, onda imamo sastanak Agre i onda koordinatori zajedno sa e, sva tri e, izvjestitelja trebaju to raspraviti i donijeti. Mislim, čekam već mjesecima na to, a sad je, mislim, stvarno krajnje vrijeme. Gospodine Egnju. Ma imam e, jednu dobru vijest za e, druge koordinatore. A ja više nisam koordinator jer sam prošli puta u Strasboru promijenio klub pa će to možda vama olakšati situaciju, ali i ja mislim da stvar ne ide nikamo s ovime za prowadzenie milšej atmosfere. Da, zahvaljujem vam e, što ste isto malo ovoga razbili ovu e, ovako napetu atmosferu. Slušajte, situacija je prilično delikatna, rekao bih. Očito je došlo do nekih nesporazuma. Ja bih želio vrlo iskreno i vrlo transparentno objasniti što se zapravo dogodilo s tim sastankom koordinatora. Postupili smo kao što to uvijek činimo. Dakle, poslali smo tajništvu teme na temelju kojih ili u svezi kojih će koordinatori trebati donijeti odluku, jesu li to sad mišljenja i dokumenti i tako dalje. I ovdje smo primijetili skupa s kolegama da zapravo postoji e, jako mali broj, zapravo samo jedna operativna odluka koju treba donijeti, a to je dati odobrenje za operativni pregled sastanaka za odbora za poljoprivredu za drugi dio E, za drugi dio godine, a to je odluka koja se može donijeti u skladu s redovnim postupkom pisanim putem. E, upravo zato mislili smo da treba pogledati je li zaista potrebno držati sastanak koordinatora ili ne. Savjetovali smo se sa koordinatorima, svima smo poslali poruku objašnjavajući u čemu je stvar, dakle da postoji vrlo mali broj odluka koje treba donijeti i dobili smo u, nakon tog savjetodavnog procesa samo tri odgovora, ako se ne varam, tri odgovora, a to je e, odgovor zelenih, gdje se zatražilo da se sastanak održi, odgovor kluba GUE, ako se ne varam, i također odgovor kluba EPP-a. Ostali klubovi koliko ja znam, nisu odgovorili na e, naš upit u tom savjetodavnom e, procesu. To su elementi koji smo podastali predsjedniku i temeljem toga je donesena odluka. Dakle, dan je prijedlog da se jednostavno donese odluka da se sastanak ne održi. Drugi element koji je tu bio važan bio je vezan uz ono što je upravo sada rečeno. Utorak poslijepodne, podne sljedećega tjedna 29. jest izgleda odlučeno da redovni sastanak odbora za poljoprivredu će biti u potpunosti posvećen reformi zajedničkog zajedničke poljoprivredne politike vezano uz amandmane i napredak koji je nedavno postignut po toj temi. Stoga e, se zaista postavilo pitanje ravnoteže i potrebe je li potrebno ponovno ulaziti u raspravu o zajedničkoj poljoprivrednoj politici na sastanku koordinatora. Ali ono što je sljedeći tjedan jest otvoreni sastanak odbora za poljoprivredu, a ne sastanak koordinatora. Eto, to je ono što se dogodilo. Evo, tu smo gdje smo. Ne znam što bih sada drugo rekao. E, samo trenutak, molim. Dakle, na moj izričiti zahtjev Organizirano je to savjetovanje kako bi se koordinatori mogli izraziti. Dakle, to nije na kraju bila moja odluka, nego smo odluku napravi, znači, e, znači ovako, nemojte to sad meni e, e, spočitavati da, ne, da nisam htio imati sastanak, ja održati. Ne, ja sam bio taj koji je zapravo htio postaviti to pitanje s obzirom na okolnosti sa sastankom idući tjedan. E, nije da ja nisam htio održati taj sastanak. Ja mogu ovdje biti do kad god treba i voljan sam raditi. Zastupniče Hoizling. Mm, mislim, želimo čuti gospodina ministra. Ako se sad to bude e, razvuklo ovako, ovo nema smisla. Ali mislim, što se tiče utvrđivanja termina, e, ne možemo sada o tome raspravljati ovako javno. To ipak treba raspraviti sa izvjestiteljima i koordinatorima. Tako da se priključujem gospođi Miller da bi trebalo ipak sljedeći tjedan uplanirati na ovaj ili onaj način sjednicu koordinatora. No sad mislim moramo govoriti o vremenskom okviru, ali to je nešto što nam, za što nam treba više od pet minuta i zato i tu trebamo raščistiti situaciju. Zato onda molim sljedećeg tjedna. Dobro, ne možemo sljedeći tjedan e, to raspravljati kako bi neko htio ili ne bi ili kako radi koji koordinator. To je nešto što moramo međusobno u našem krugu raspraviti. Dobro, u redu. Ja se nadam da će biti moguće organizirati sastanak koordinatora, budući da to za danas evo nismo napravili. Nadam se da ćemo imati dovoljno vremena. A kao drugo, kolege, o tome smo već u nekoliko navrata razgovarali. i ne razumijem zašto bismo se sada ponovno trebali vraćati na razgovor o onome što smo već ranije raspravili. Dakle, meni je jasno da ima toliko posla, ali mi smo već napravili to planiranje o kojem vi govorite. Dakle, eh, kada govorimo o tom e, kalendaru, znači i vezano uz koordinatore i vezano uz izvjestitelje. Ja mislim da ne moram više objašnjavati kako funkcioniraju te stvari. Evo, htio bih sada zaključiti ovu točku e, na ovaj način i sada bih zamolio sve da poslušaju gospodina ministra i njegovo izlaganje. U svakom slučaju, naši sastanci se ne održavaju iza zatvorenih vrata, naši sastanci nisu tajni, e, također zapravo ni ministru to neće smetati. Želim vas podsjetiti samo da imamo e, prevođenje na ovom sastanku na 20 jezika. Evo, gospodine ministre, dobrodošli. Gospodin ministar ima jako dugačko iskustvo. On je već bio ministar poljoprivrede 2004. godine. E, također je bio na različitim položajima u području Ministarstva poljoprivrede i e, Podsjećam vas da je moto rumunjskog predsjedanja kohezija zajednička evropska vrijednost. E, to je iznimno bitno za jedinstvo, za solidarnost na našem kontinentu. Ovo rumunjsko predsjedanje je došlo u ključnom trenutku upravo zato što će se e, unutar e, tih šest mjeseci biti rasprava o reformi ZPP-a za razdoblje nakon 2020. godine. E, toliko je pitanja koja su još otvorena. Imamo otprilike 5000 amandmana na izvješće o strateškom planiranju, ali naravno Ministar će nam o tome reći nešto više. E, još uvijek vam, još jednom vam želim toplu dobrodošlicu i ispričavam se ako su vas ova naša interna pitanja malo uznemirila i ako smo zbog toga odgodili vaše izlaganje. Evo, morali ste malo upiti ovih naših internih pitanja, ali život je takav. Izvolite, sad imate riječ. Zahvaljujem. Evo, Znači, ja nisam mogla doprinijeti ishodu ove vaše prethodne rasprave, ali kao što, sam, kao što ste vi sami rekli, moje iskustvo mi je omogućilo e, da zapravo danas budem ovdje s vama i da sudjelujem u ovoj raspravi koja će uslijediti. E, dragi predsjedniče, dragi Adam, dragi zastupnici odbora Agri, e, dame i gospodo zastupnici, za mene je zaista čast i zadovoljstvo danas biti ovdje pred vama kako bi vam predstavio bio prioritete rumunjskog predsjedanja Vijećem Europske unije. Dopustite mi da vam ovom prilikom e, prenesem pozdrave rumunjskih poljoprivrednika koji su korisnici e, sredstava u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Oni su ti koji podržavaju našu politiku i to će i nastaviti i nakon reforme, odnosno za razdoblje ZPP-a od 2021. do 2027. godine. Za Rumunjsko ovo je važno razdoblje. Po prvi put smo dobili taj mandat i to 12 godina nakon pristupanja EU Europskoj Očekuje nas vrlo dinamično razdoblje sa mnogo dinamičkih događaja koji su bitni za budućnost Europske unije. To će sve brzo proći i ja vas uvjeravam da ćemo učiniti sve što je moguće kako bismo e, obavili našu ulogu e, onoga koji će poticati na napredak po pitanju stvaranja europskog projekta. Summit u Sibiju 9.5.2019. će biti ključni trenutak na kojem ćemo razgovarati o perspektivi budućnosti o ujedinjenijoj i snažnijoj te demokratskijoj e, Europskoj uniji u kojoj će biti jača kohezija. Mi ćemo pokušati podići svjesnost u Ujedinjenoj e, u Europskoj uniji po pitanju svih onih odluka i rezultata tih odluka koje donosimo na razini unije i po pitanju e, konsolidacije europskog projekta. Mi bismo htjeli imati predsjedništvo koje će biti usmjereno prema građanima i upravo zbog toga bismo im htjeli prenijeti sve europske planove te također rezultate naših zajedničkih napora. Rumunjska je ta koja će kroz aktivnosti u predsjedništvu vijećem postići konkretne rezultate i također dati dodanu vrijednost e, e, kako bismo stvorili Europsku uniju koja će biti puno snažnija, u kojoj će biti više kohezije za sve nas. Naše predsjedništvo će imati uvijek na umu da politika Europske unije e, kao prioritet mora imati koheziju između država članica, regija i građana. Naše predsjedništvo će u središtu svojih aktivnosti imati ideju o koheziji kao o europskoj zajedničkoj vrijednosti. Naše prioriteti su e, definirani u četiri stupa. Europa konvergencije, Europa sigurnosti, Europa kao globalni akter, globalni sudionik i također Europa zajedničkih vrijednosti. U prvom stupu Glavni cilj će e, biti zapravo e, predstavljen kroz e, načela Europe konvergencije i kohezije, odnosno kako bismo osigurali poštene, pravedne politike za sve građane Europske unije koje će povećati konkurentnost i koje će pojačati društveni napredak na način da se promiče povezanost, digitalizacija i također da se učvrsti industrijska politika. U drugom stupu glavni cilj je Europa Europa sigurnosti. Kako bismo mogli postići sigurnu Europu koja će postojati veća kohezija među državama članicama pred tim novim sigurnosnim izazovima koji nam prijete i također kako bismo mogli podržati inicijative za suradnju. Što se tiče trećeg stupna, glavni cilj je Europa kao globalni akter. Na taj način želimo jačati ulogu Europske unije na globalnoj razini i stvoriti globalnu strategiju te osigurati na razini Unije dovoljno sredstava kako bismo promicali politiku proširenja i također politiku susjedstva kako bismo mogli ispuniti e, globalne obveze koje je Europska unija preuzela. A četvrti stup e, ima za glavni cilj stvoriti Europu zajedničkih vrijednosti, odnosno poticati solidarnost i koheziju u Europskoj uniji. To se može napraviti promicanjem politika za borbu protiv diskriminacije, za rodnu jednakost, za, za jednake mogućnosti i također da pojačamo e, znači, prisutnost naših građana u europskim raspravama. Naše predsjedništvo će definirati načela za višegodišnji financijski okvir od 2021. do 2027. Taj budući proračun trebao bi ponuditi sve potrebne resurse kako bismo ostvarili ciljeve u tih narednih sedam godina. E, znači naše predsjedništvo kako na političkom tako i na, na stručnoj razini e, i na razini suradnje sa vijećem, parlamentom i Europskom komisijom e, će se angažirati kako bi upravo te ključne elemente iskoristilo za mogućnost posticanja rezultata koje smo si zadali. Želimo promicati konvergenciju na više razini u Europskoj uniji i to će biti naš prioritet. To će biti polazišna točka za sve ostale europske politike. Dakle, ja jako dobro znam važnost Europskog parlamenta kao predstavnika europskih građana. I imajući to na umu i također e, imam i dugačko iskustvo. Tijekom 12 godina sam bio e, zastupnik u Rumunjskom parlamentu i također sam bio e, glavni tajnik Ministarstva poljoprivrede i bio sam predsjednik isto tijekom četiri godine i zato e, možete računati sa e, s mojom posvećenošću kako bismo zajednički radili na učinkovit e, način da napravimo napredak u određenim sektorima jednako kao što se činilo i u proteklim presjedanjima moj tim je pripremljen u istom duhu angažmana i suradnje ja bih htio iskoristiti također ovu priliku da zahvalim e, svojoj kolegici Köstinger i njezinom timu na svom uloženom trudu i na rezultatima koje je do sad postigla. Također bih ti htio tebi čestitati, dragi Adam, i tvom timu na pragmatičnom i učinkovitom načinu na koji si vodio pregovore do sada. Ja se nadam da ću na isti način e, moći nastaviti raditi i surađivati s tobom e, i sa tvojim nasljednicima e, u budućim dokumentima. Moramo biti pragmatični, moramo biti realistični zato što imamo jako malo vremena pred nama kako bismo došli do sporazuma i kako bismo mogli zaključiti sve postupke usvajanja zakonodavnih dokumenata prije novih europskih izbora. Dakle, naš prvi neprijatelj bit će vrijeme. To će biti veliki izazov za sve institucije, ali ja sam uvjeren da ćemo to uspjeti postići. Također računam i sa dobrom organizacijom e, svih službi koje organiziraju rad vijeća. Kada govorimo o pregovorima o zakladanom paketu o reformi ZPP-a, u okviru perspektive novog višegodišnjeg financijskog okvira, Smatramo da je to prioritet našeg predsjedništva na području poljoprivrede. Također želimo pomno pratiti sve rasprave e, po pitanju modernizacije, pojednostavljenja ZPP-a i također želimo imati na umu i činjenicu da ovaj postupak mora u potpunosti poštivati sve odredbe ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ako imamo na umu također i temeljnu ulogu ZPP-a kako bismo mogli pojačati konkurentnost i koheziju e, na europskom tržištu, taj postupak pojednostavljenja i modernizacije bi mogao dovesti do veće učinkovitosti te politike. I na taj način bi se u budućnosti mogao zajamčiti pravedniji e, standard života za poljoprivredno stanovništvo, zajamčiti sigurnost hrane, osiguravajući razumne cijene za hranu za sve. I također se može povećati i proizvodnost te konkurentnost europske poljoprivrede. Moramo imati na umu i poseban karakter poljoprivrednih aktivnosti svake pojedine države članice, poštujući društvenu strukturu svake države i poštujući e, prirodne i društvene razlike koje postoje između pojedinih regija i država članica. Ako želimo da cilj bude zajednička poljoprivreda politika koja će biti bolje prilagođena izazovima u budućnosti, ako nam treba politika koja može odgovoriti na potrebe i specifičnosti svih pojedinih država članica, onda smatram da moramo nastaviti sa tim postupkom zakonodavne pripreme. To je e, temeljni cilj našeg predsjedništva. I kada to imamo na umu, i kada to povežemo sa pregovorima koje ćemo održati po pitanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje od 21. do 27. Rumunjsko predsjedništvo će e, nastaviti napredovati u pregovorima i raspravama kako bi se postigli konsenzusi o ključnim e, točkama buduće arhitekture ZPP-a. Mi želimo doći do e, djelomičnog općeg E, želimo doći do e, želimo osigurati znači rasprave koje kako bismo mogli nastaviti sa napretkom koji smo otvorili do sada i kako bismo mogli naći nova rješenja koji će e, poticati na proizvodnju proteinskih usjeva i upravo to u okviru ove potrebe da osiguramo neovisnost Europske unije po pitanju proteinskih usjeva. Kada govorimo o vanjskoj konvergenciji izravnih plaćanja, to će također biti jedno od naših prioriteta. Ono što moramo napraviti, a to je i e, osigurati pojednostavljenje svih provedbi e, i također moramo provesti e, bolje strategije razvoja koje će biti prilagođene pojedinačnim i specifičnim e, e, kategorijama. Kada govorimo o bilo kakvoj budućoj strategiji za poljoprivredni sektor, smatram da on mora imati na umu upravo i ovaj razvoj, generacijski razvoj. I zapravo bi resursi Europske unije trebali biti maksimalno iskorišteni, trebali, njima bi se trebalo bolje upravljati kako bismo mogli potaknuti na lakši način tu tranziciju tranziciju među generacijama i kako bismo spriječili napuštanje ruralnih područja e, među mladima i kako bismo spriječili staranje stanovništva u ruralnim područjima. E, to je veliki izazov koji predstavlja jako veliki i rizik za e, poljoprivredu. Istovremeno moramo podržati i male poljoprivrednike, a to su oni koji održavaju na životu poljoprivredna područja, posebice planinska područja gdje postoji jako puno mladih poljoprivrednika. Oni su ti koji mogu najbolje provoditi taj postupak konvergencije u ruralnim područjima Europske unije kako bi mogli dati više života i donijeti više blagostanja tim zonama. Bioekonomija, e, istraživanja, ulaganja e, u poljoprivredu će biti rasprave koje će imati na razini vijeća u prvom tromjesečju predsjedanja Europske unije. Bez istraživanja, bez razvoja nije moguće postići ciljeve okolične politike, e, niti nećemo moći ublažiti negativne posljedice klimatskih promjena. Također, kada govorimo o ciljevima održivog razvoja poljoprivrede, kako bismo mogli konsolidirati naše mogućnosti reakcije i također odgovoriti na nove izazove koje postoji sve složeniji, smatramo da moramo imati e, uravnoteženi pristup ulagačkim e, fondovima i to u svim državama članicama bez obzira na to gdje su geografski smještene. E, biogospodarstvo, biološko gospodarstvo, ekološko gospodarstvo ima jako važnu ulogu. Nam je potreban integrirani politički pristup kako bismo povezali različite politike i sektore i kako bismo e, ugradili nove rezultate istraživanja te razminjivali dobre prakse kako bismo smanjili eventualne gubitke i povećali proizvodnost te osigurali očuvanje prirodnih resursa. Sve je to ono što se mora uskladiti kroz čitav niz vrlo jasnih, riguroznih e, sa pravnog stajališta i jasnih odredbi e, kroz e, rasprave o uredbama koje se tek trebaju donijeti. Ovdje govorimo o uredbama 1305 o ruralnom razvoju, 1306 iz 2013. o financiranju, upravljanju i praćenju ZPP-a, uredba 1307 iz 2013. o izravnim plaćanjima, i također, e, zadnja uredba je 1308 kroz 2013 o organizaciji zajedničkog tržišta, zajedničkoj organizaciji tržišta. Dakle, kada govorimo o, znači, ovdje prvenstveno o e, reviziji uredba e, 1307 i 1308 obje e, iz 2013. o izravnim plaćanjima i organizaciji zajedničkog tržišta kako bismo pružili veću podršku ruralnom području za razdoblje od 2018. do 2020. Kao što svi znate, e, ta uredba ima jako važnu ulogu kako bismo uspjeli financirati ova prva, prvi i drugi stup u te dvije godine koje sam spomenuo. E, ta uredba dopušta državama članicama da naprave sljedeće sljedeće, a to je da prenose sredstva između e, dva stupa do 2020. i da e, primijene na velikodušniji način sva sredstva koja imaju kako bismo se osigurali da ta izravna plaćanja budu učinkovitija i da se potakne e, veća ulaganja u ruralna područja i također da se financiraju novi strateški planovi. Taj zakonodavni akt je iznimno važan i mi smo uspjeli kao rumunjsko predsjedništvo dobiti po jednoglasnu podršku država članica u okviru Vijeća za poljoprivredu i također e, smo poslali pismo o tome predsjedniku Sikerskom. E, mi vjerujemo da će ti postupci za e, mogućnost objavljivanja tog uspjeha da će biti što, da ćemo ih dobiti što prije. Kada govorimo o borbi protiv nepoštenih trgovačkih praksi, smatramo da smo mi ovdje postigli dobar politički sporazum u trijalogu u prosincu 2018. godine nakon nakon mnogobrojnih pregovora između triju institucija. Evo, to je još jedan dobar rezultat. Rumunjsko predsjedništvo se obvezuje da će poduzeti sve moguće mjere kako bi pripremili konačnu pripremu direktive prije nego što završi saziv, ovaj saziv parlamenta. I e, računamo sa, i dalje sa dobrom suradnjom Europskog parlamenta kako bi upravo te nove mjere i ti novi postupci mogli uroditi napretkom i kako bi mogli omogućiti objavljivanje i stupanje na snagu te direktive. Kao što znate, Rumunjsko predsjedništvo je u trijalu u posebnom e, odboru dobilo i potvrdu tog sporazuma, e, te je potpisano i pismo za gospodina Sikjerskog. I to su temeljni uvjeti da možemo nastaviti sa postupkom što je prije moguće. Ja znam da je ova direktiva e, zaista bio prioritet za parlament i uvjeren sam da će promijeniti uvjete na tržištu, posebice za poljoprivrednike, ali također i za druge dionike poljoprivredno-prehrambenog lanca. Oni će na taj način mogli i moći imati funkcionalne alate da se zaštite e, protiv zlouporabe, jednostrane zlouporabe drugih e, dionika na tržištu. I također će se moći zajamčiti e, pravedniji uvjeti za poljoprivrednike. Kada govorimo o uredbi o jakim alkoholnim pićima, ja bih htio reći još jednom da je to dokument koji je prošao kroz nekoliko etapa, odnosno prošli smo kroz potrebne međuinstitucionalne pregovore i mi bismo htjeli da ta uredba bude usvojena prije nego što završi vaš saziv. I također se nadam da ću moći računati sa i dalje dobrom suradnjom s Europskim parlamentom kako bismo mogli okončati sa svim tim postupcima kako bismo mogli staviti na snagu tu tako važnu uredbu. Dame i gospodo, ja vas uvjeravam da ćemo napraviti sve što je moguće kako bismo osigurali što bolju suradnju. Jer mi smo ti koji donosimo hranu na stolu u Europskoj uniji i mi smo ti koji moramo imati ZPP koji će moći zadovoljiti ciljeve koje smo si postavili i za koje svi zajedno radimo. Kada govorimo o zdravlju životinja, e, to je nužan preduvjet kako bi e, sektor stočarstva mogao funkcionirati i dalje se razvijati. To je sektor koji na jako važan način doprinosi gospodarskom rastu država članica i Europske unije. I zato će rumunjsko predstavništvo nastaviti raspravu o najvažnijim bolestima koje imaju visok stupanj zaraznosti i koje su imaju prekogranični učinak. Na primjer, afrička svinska kuga je jedna od tih bolesti bolesti s kojom se borimo od 2014. godine. To je bolest e, koja se i dalje širi i moramo naći učinkovita rješenja kako bismo ograničili e, gospodarske i društvene posljedice koje nam ostavlja upravo prisutnost e, te bolesti na našem teritoriju. Rumunjsko predsjedništvo će nastavljati voditi raspravu o afričkoj svinskoj kugi kako u vijeću, tako i također na razini ministarske konferencije koje ćemo organizirati u Bukureštu. E, to će biti konferencija samo o toj bolesti, ili također i o drugim e, bolestima životinjama koje imaju prekogranični karakter. Na stručnoj razini Rumunjsko predsjedništvo će olakšati e, sve rasprave o jedinstvenom pristupu kako bismo imali veću mogućnost sprečavanja razvoja bolesti na teritoriju Europske unije. To moramo napraviti na usklađeni način u svim državama članicama. Biosigurnost je opći e, koncept prevencije bolesti i to je još jedna važna tema na koju se želimo usredotočiti. Također, sa europskim planom o borbi protiv e, antimikrobne otpornosti i sve to se mora napraviti kroz jedinstveni pristup e, zapravo zdravlju u Europi, kroz pristup takozvano jedno zdravlje. Rumunjska će napraviti apsolutno sve da Europsku uniju učini regijom dobrih praksi. Imaćemo ministru konferenciju i o toj temi. Kada govorimo o dobrobiti životinja, to će biti također prioritet e, za nas tijekom predsjedanja. Mi ćemo analizirati preporuke izvješća Revizijskog suda o pitanju dobrobiti životinja u Europskoj uniji. Pitanje je kako možemo smanjiti nejednakosti između ambicioznih ciljeva i kako možemo e, dovesti u praksu sve ono što se odlučilo do 2018. godine. Olakšat ćemo i usvajanje e, zaključaka e, po pitanju tog izvješća. Kada govorimo o prijevozu živih životinja, dakle to će o izvozu živih životinja, to bi mogao biti jako važan izvor prihoda za naše stočare i mi ćemo nastaviti raspravu o tome kako bismo e, našli dobre prakse i rješenja koje će moći osigurati dobrobit životinja e, tijekom pomorskog prijevoza. E, Imali smo i sastanak sa šefovima veterinarskih jedinica u lipnju, e, imat ćemo ga u lipnju i to je još jedna od važnih točaka. Dakle, kada govorimo o još jednoj važnoj strategiji, a to je nova strategija za šume. Moramo se prilagoditi novim klimatskim promjenama i posljedicama, moramo na održiv način upravljati šumama. Mislim da imamo jednu prednost, mislim da imamo tehničko iskustvo u području šumarstva i upravo zato kada govorimo o upravljanju šumama to će biti prioritet našeg predsjedništva jer imamo stručnu podlogu. Pitanje je kako možemo e, šumarski sektor prilagoditi klimatskim promjenama i promjenama u društvenoj strukturi i kako možemo e, zaustaviti propadanje tla. E, danas je šumarski sektor u Europskoj uniji uređen raznoraznim politikama i raznoraznim sektorskim alatima, ali ne postoji zajednička politika za šume. Rumunjska smatra da je ključno ojačati ulogu šuma i čitavog šumarskog sektora i to kroz e, transsektorijalni fokus. Dakle, ono što moramo napraviti, a to je oformiti novu strategiju Europske unije za šume od 2018. do 2020. godine i nakon toga nastavak te strategije koja bi morala osigurati sinergiju između svih e, sektora koji imaju veze sa šumama i koji itekako imaju utjecaja na očuvanje naših šuma. E, također moramo promicati i obvezujući e, pravni okvir za sporazum o šumama u Europi da bismo mogli postići one ciljeve održivog razvoja u planu do 2030. godine. I Bugarskoj i Turčijsko predsjedništvo su napravili jako puno toga kako bismo napredovali u tim pregovorima i kako bismo dobili taj sporazum u okviru postupka Forest Europe. Rumunjsko predsjedništvo će se također uključiti kako bi se ti pregovori mogli nastaviti i napredovati i kako bismo promicali zajednički standard upravljanja, održivog upravljanja šumama u Europskoj uniji. U tom kontekstu, e, znači, nama trebaju zajedničko djelovanje i na međunarodnoj zajednici, na međunarodnoj zajednici i treba nam vrlo snažan, e, e, snažan pristup na 14. sjednici foruma UNA o šumama koji će se održati u svibnju 2019. godine. Zahvaljujem Zahvaljujem vam na vaše pažnje i ja sam na raspolaganju za bilo koje pitanje koje imate. Hvala. za bardzo všestronne predstavljanje. Zahvaljujem e, ministre na ovom doista sveobuhvatnom pregledu. Państwa, mame prave 30 Onoga što rumunjsko predsjedništvo želi namjerava učiniti. Imam 30 javljanja za riječ. Pa bih e, dao koordinatorima prvo po dvije minute, a ostalim zastupnicima po minutu za javljanje. Gospodin Des, izvolite. Kada počne mahati, to je kraj. Poštovani predsjedniče, uvaženi ministre, doista nam je drago što ste ovdje s nama, došli predstaviti predsjedništvo Rumunjske vijeće. E, rekli ste nam da će zajednička poljoprivredna politika igrati važnu ulogu u sljedećem polugodištu. E, ukoliko će u ovom kratkom razdoblju uopće biti moguće nešto zaključiti i dovršiti, mislim da to apsolutno neće biti moguće. Mislim zajedno sa Pavom de Castrom sam e, u ovom izbornom razdoblju mandatora <laughs> da radio i na omnibus u kojem je trebalo 13 mjeseci, a ovo još šire, pa jednostavno si ne mogu ni predstaviti da ćemo pod rumunjskim predsjedništvom još to moći zaključiti, no mislim dakle da ovdje kvaliteta je bitnija od brzine i onda sljedeći parlament može to konačno zaključiti. Također ste govorili ovo upravo pred kraj i e, o drugim temama, ali mislim da, po, e, da se možda E, što se šuma tiče, na primjer, se tu se ne trebamo miješati, to su nacionalne nadležnosti. Mi u Njemačkoj imamo e, od 60 milijun hektara šume više posađenih, znači imamo znatno veći opseg šuma nego prije 30 godina i Svakako se slažem da su šume e, važne za pohranjivanje CO2 i također e, u, što se tiče klimatskih promjena, to je važna tema. Zatim ste govorili o konkurentnosti i produktivnosti tome. A prijedlozi koji dolaze od Bila e, Hogana upravo kod ovoga nisu toliko sadržajno uključeni, mislim, znači što se tiče konkurentnosti zapravo nema baš tu puno. Govorili ste i o povoljnim cijenama hrane, znamo da je to u Europi prilično različito i da tu trebamo raspravljati o nacionalnim situacijama, ne može se sve regulirati iz Brisela. Ali evo da se pridržim svoga vremena, još jednom zahvaljujem vam što ste ovdje u ime kluba zastupnika EPP-a. Gospodin Zahvaljujem. Evo, prvo želim čestitati ministru na ovom izlaganju i također na sadržaju te na prioritetima koje je želio istaknuti. Nije nam se mnogo puta dogodilo da imamo e, tako kompletnu sliku o svim onim stvarima koje se namjeravaju napraviti. Vi kažete da moramo biti jako brzi zato što je pred nama e, razdoblje e, rješavanja vrlo važnih tema. Nadovezujem se na e, zastupnika Desa po pitanju ZPP-a. Da, istina je da nas znači udruženja posebnih kategorija traže da im osiguramo e, pravni temelj u budućem sazivu i mi smo na neki način zapravo sada pod pritiskom da pokušamo završiti taj e, postupak i cijeli rad unutar odbora kako bismo mogli o tome doći na, e, o tome glasovati na plenarnoj. E, vi ste više manje dotaknuli sve točke ZPP-a i naveli ste mnogo prioriteta. Jako mi je drago što se s vama mogu složiti po pitanju važnosti prioriteta znači zajedničke agrikulture. Mislim da je to nešto što bi trebao biti osnovni element novog ZPP-a i oko toga moramo izgraditi novu i drugačiju arhitekturu koja će znati prihvatiti inovacije, a kako bismo to mogli napraviti nama trebaju mladi. Imam jedno pitanje. Dakle, traži se da se rekvalificira trošak ZPP-a i da se jasnije i točnije gledaju ciljevi ZPP-a. Ja smatram da bismo po tom pitanju trebali biti rigurozni po pitanju proizvoda koji ulaze na europsko tržište kroz e, uredbu o obvezi, mm, mm, obvezi znači određivanja, odnosno e, zapisivanja tog geografskog porijekla kada neki proizvod ulazi na europsko tržište. Dakle, to je ono što mene zanima kao pitanje. Što ste napravili po tom pitanju? Gospodine Kužmjuk. Ja bih htio zahvaliti ministru na dolasku, također na njegovoj sveobuhvatnoj prezentaciji prioriteta rumunjskog predsjedništva u području ZPP-a. Poput drugih govornika, ja bih također želio naglasiti da je šest mjeseci vrlo kratko vrijeme. A što se parlamenta tiče, mi imamo samo još tri mjeseca pred nama jer ćemo morati pred kraj travnja završiti s radom. Znači, vremena je vrlo malo, cajtnot je velik i Ministar je rekao da jedna od četiri glavnih prioriteta je Europa konvergencije i kohezije, smanjenje razlika između pojedinih zemalja. I zasigurno e, će ministar znade da sa 12-godišnjim iskustvom Rumunjske u Europskoj uniji i 15-godišnjim Rumunjske što se tiče izravnih plaćanja E, razlike e, su doista velike između zemalja. Postoje predlozi da se nekako izjednače te razlike u sljedećem višegodišnjem e, okviru, no želio bih pitati ministra ne bi li bilo bolje imati potpunu jednakost. Jer inače E, će doći do goleme diskriminacije protiv poljoprivrednika i e, u središnjoj istočnoj Europi. I pa pitam me, ministra, što će Rumunjska učiniti? Kako bi osigurala e, veće izjednačavanje ovih razlika, gospođe Sendra? Zahvaljujem. Kada govorimo o prioritetima koje ste vi ovdje napomenuli, ja vjerujem da je ZPP nešto što nas e, sve ovdje i tekako zabrinjava i što nas se tiče. I zato sam vas konkretno htjela pitati sljedeće. Jeste li možda razmišljali o stimuliranju nekih e, postupaka kako biste obranili i dali prioritet malim poljoprivrednim obiteljskim gospodarstvima u okviru novog ZPP-a? Zato što se mi stalno dotičemo te teme, a nikada još nismo dobili neke prijedloge da damo podršku e, tim aktivnim obiteljskim gospodarstvima koji zaista stvaraju nova radna mjesta i ako mi dopustite, znači kada govorimo i ovome ušavaju zapravo da poljoprivredna aktivnost u ruralnim područjima bude i dalje živ. Što se tiče žene u poljoprivredi, kao što znate, jako puno e, toga je nestalo u novim prijedlozima ZPP-a i zato me zanima e, hoćete li možda u okviru predsjedništva predložiti neke konkretne mjere kako bi se, mogla okonč, kako bi se moglo okončati nejednakost e, koja pogađa e, žene koje žive na selima, pogotovo kada je riječ o zapošljavanju na malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Imamo treće pitanje, znači pitanje tla, pitanje zemlje. E, mi smo se na ovom odboru često smo raspravljali i usvojili smo rezoluciju o znači o koncentriranju i okrupnjivanju zemljišta u Europi i u nekim područjima kao što je na primjer Galicija odakle ja dolazim svjedočimo vrlo snažnim pritisima e, za kupovinu zemljišta preko, e, znači preko velikih e, tvrtki i puno u puno slučajeva riječ je o znači tvrtkama koje se bave industrijskom poljoprivredom koje imaju jedini cilj na primjer da ne znam uzgajaju svinje ili nešto slično i sada me sada zanima je li moguće da ipak veći dio zemljišta ostane na e, korištenje malim e, poljoprivrednim gospodarstvima? Hvala. E, gospodine Hojsling, već smo imali priliku u odboru Envi. gospodine ministre, čuti vas. Evo ovdje sam. Dakle, evo, htio bih se vratiti na one teme koje sada niste naveli, a na koje jučer nismo dobili odgovor. Na primjer, prvo mali poljoprivrednici, spomenuli ste to kratko jednoj rečenci, upravo Irska bi trebala polagati puno e, vrijednosti na to da se poboljša preživljavanje malih poljoprivrednika. ZPP neće na to odgovoriti, a boga mi ni sljedeće. Zatim ova E, grabljenje, otimanje zemljišta također e, i pitanje odlaska sa ruralnih područja. To je također važna tema u okviru ZPP-a e, koji će se sada naravno u drugom stupu toliko srezivati. Što kažete dakle o tome i ono što me posebice pita, e, brine, a jučer smo pitali e, i već smo vas kritizirali zbog to. Jednom riječu niste spomenuli klimu ovdje, što želite dakle vi učiniti, a i drugi kako bi poljoprivreda pomogla održavanju klimatskih ciljeva, pa ako možemo čuti nekoliko iz, e, izjava s vaše strane o tome i ono što bi nas još zanimalo, u nekim zemljama postoje problemi, a i u vašoj zemlji također s korupcijom. Dakle, to treba isto jasno reći. E, mislim e, da novac može dopriti u krive kanale i tako dalje, a za to treba poduzeti odgovarajuće mjere. Irska također nije baš na vrhu onih zemalja koje stoje na vrhu onih koji reduciraju pesticide, znači postoje, vaša zemlja, dakle, oprostite, je među onima koji nisu baš toliko Um, napredni u borbi protiv uh, pesticida, dakle neonikotinoidi i tako dalje. Bilo bi dobro dakle da to <laughs> zajednički još spravimo A spomenuli ste i šume, i jučer smo spomenuli šume, imamo direktive FA u EU i um, iz vaše zemlje se uh, nelegalno posjećeno drvo izvozi kao legalno uh, drvo Kod nas naime države paze da se ne sjeće šume u zaštićenim područjima i tako dalje, znači to treba e, e, to treba isto imati na umu postoje određene zabrinutosti, da kod vas nije baš tako. Hvala. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine ministre, predsjedništva se samo smjenjuje i svako je slično onom prethodnom, nažalost, ali ne ostvaruje se ništa pozitivno za poljoprivrednike u praksi. I to nije nužno stoga što vam nedostaje volje ili kompetencije, već stoga što i svi vaši prethodnici naći ćete se u situaciji gdje uopće zapravo ne možete stati na put niti promijeniti put e, ogromnoj administraciji koja jednostavno tišti i gura neke poljoprivrednike, uključujući one u Francuskoj, prema ponoru. Svi e, politički predmeti, sva politička pitanja nameću u poljoprivrednom sektoru e, okrutne zakone tržišta koje ono ne može izdržati. Uprava ovo je jasan pokazatelj e, koji su problemi poljoprivrednika i ne smijemo istovremeno zaboraviti da to istovremeno sprečava mlade poljoprivrednike da zaista krenu u posao. Postoji nekoliko stvari koje želim spomenuti. Kao prvo, važno je pronaći način da se postigne dogovor o tri elementa zajedničke poljoprivredne politike do kraja veljače, jer to je nešto što je važno za život svih poljoprivrednika. A istovremeno postavlja se pitanje može li se to učiniti kvalitetno s obzirom na to da se radi o nečemu što je zapravo bitni element koji ima učinak na život svih poljoprivrednika. Drugo, na koji način će se to uklopiti u višegodišnji financijski okvir? I treće, planirate li vi braniti biti e, proračun za poljoprivredu i koje su smjernice koje rumunjsko predsjedništvo ima za pregovore u tom smislu? Hvala. Zahvaljujem, a sada po minutu za zastupnike. Gospođa Zvana, izvolite. Domnule ministru, în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare Rurală. Kao potpredsjednica odbora Europskog parlamenta za poljoprivredu i ruralni razvoj. Želim vam poželjeti dobrodošlicu pred našem odboru. Dobro vas poznajem, poznajem e, vaše iskustvo. Također znadem koliko ste se naporno borili za rumunjsku poljoprivredu i e, europsku poljoprivredu. Znam e, da ste se borili cijelom svojom karijerom za dobrobit poljoprivrednika. Uvaženi ministre, nama je potrebna subsidijarnost. U Europi postoji problem sa depopulacijom e, ruralnih područja, imamo problem sa budućnošću mladih poljoprivrednika kao i sa poticanjem žena da ostanu u poljoprivredi. Digitalizacija je od ključne također važnosti jer bez nje e, europska poljoprivreda ne može postići e, standard koji želimo. Ovdje u odboru za poljoprivredu često govorimo o aktivnim poljoprivrednicima, stvarnim poljoprivrednicima ili o novim e, poljoprivrednicima koji ulaze u poljoprivredu u ruralnim područjima počinju raditi na zemlji. Znam da ste vi za investicije u poljoprivredu. E, još jedna važna tema je jednake potpore za sve poljoprivrednike gdje god da se nalazili u Europskoj uniji. E, ministre, svakako pozdravljam činjenicu i da ste govorili o e, dobrobiti životinja. E, Ču smo od kolega koji je spomenuo okolišne probleme. Svakako znam da ste i u ovom području se mnogo zalagali. Želim vam e, svakako sve najbolje i kao e, potpredsjednica ovog odbora E, vrlo cijenim vaš rad, želim vam sve najbolje i sigurna sam da rumunjsko predsjedništvo može znatno doprinijeti reformi ZPP-a sa odličnim rezultatima za poljoprivrednike. Hvala gospodine ministre, hvala što ste danas ovdje popodne. Htjela sam postaviti neko pitanje kao izvjestiteljica za dokumente o strateškim planovima. Kako vidite napredak u vijeću? E, smatrate li da napredujete? Na kojem ste poglavlju? Kako vam to ide? I što vi mislite o tom strateškom planu? Također i po pitanju Merkosura. Mene jako zanimaju napreci koje možemo stvariti po pitanju odnosu između Europske unije i Merkosura. I također me zanimaju znači zemljopisne oznake porijekla, jer znamo da neke oznake znači zemljopisnog porijekla još uvijek nisu priznate e, od strane zemalja Mercosura. Mene zanima vaše mišljenje po tom, mišljenju, e, po tom pitanju i koje su vaši planovi. Kada govorimo o višegodišnjem financijskom okviru, također bih htjela e, znati Dakle, to je jedna, to je, postoji činjenica da su se pojavile neke nove europske politike koje su totalno nužne, ali za mnoge je e, jedina mogućnost da se srežu sredstva u okviru ZPP-a E, za sljedeće programsko razdoblje. E, što vi kažete na to? Znači da možda, ne znam, uzmemo više novca na nekim drugim područjima, ne iz EPP-a? Domnule ministru, Zahvaljujem, ministre. Ministre. E, dva brza pitanja za vas. Evo, osim što vas pozdravljam pred parlamentom, imam pitanje o capingu, e, odnosno e, ograničavanju potpore, postoje prednosti i loše strane toga. Dakle, koje je vaše mišljenje u odnosu na e, svinjogojstvo poljoprivrednike koji uzgajaju svinja koji su trenutno u poteškoćama? Koje je vaše e, mišljenje o e, o e, područjima za smještaj takvih životinja? Zahvaljujem. Uvaženi ministre, susreli smo se na jednom događanju tijekom bugarskog predsjedništva gdje se govorilo o dvojnoj kvaliteti hrane. Moje prvo pitanje je Hoćemo eh, li tijekom vašeg predsjedanja završiti s trijalogom? Eh, govori se tu o određenoj skepsi, o antieuropskim snagama i silama. Ako možemo eh, dokazati da imamo jedinstvene propise za cijelu Europsku uniju, štedit ćemo puno razgovora o za ili protiv Europske unije. Također, E, pitanje afričke svinske kuge e, je bitno. Hvala Izvani koja je razgovarala sa e, bivšim direktorom veterinarske agencije u Rumunjskoj. Dakle, bivši direktor je bio rusavu gdje sam prošlog tjedna organizirao konferenciju. dakle, moje pitanje je sljedeće. Hoćete li vi biti za financiranje rezultata. Prekinut je govornik. Hvala lijepa. Moram priznati da sam prilično začuđen što sada s početkom novog predsjedanja e, dajte svima samo jednu minutu da se u toj jednoj minuti bavimo izuzetno važnim problemima koji se tiču budućnosti zajedničke poljoprivredne politike ili problema o kojima je govorio gospodin ministar. Neću stoga ponavljati pitanja koja su ponavljali moji kolege, ali želim zapravo iznijeti nekoliko razmišljanja. Kao zastupnik u Europskom parlamentu moram se pobuniti protiv prijetnje Europske komisije koja nakon Mađarske i Poljske sada prijeti vašoj vladi zadržavanjem jednog dijela potpore na koji imate pravo. Nedavno sam bio u jednoj zemlji koja je vama bliska i imao sam prilike čuti e, žalopojke poljoprivrednika koji gube zemlju i posao zbog multinacionalki koji su se dokopale najboljeg zemljišta, a isto tako doveli su do toga da gube veliki dio potpora. Mali poljoprivrednici e, zapravo dobivaju manje od 10% ukupne količine potpora koje se dodjeljuju. Činjenica jest da vaša politika treba biti usmjerena na to da mali poljoprivrednici i radnici se vrate na svoju zemlju, dobiju svoja prava, a ne da im se ona dodatno krše. Osim toga, u ovo vrijeme poljoprivredne krize i međunarodnih napetosti ne mogu ništa drugo već pozvati vas na najveću moguću razinu opreza vezano uz zbližavanje sa vašim e, istočnim susjedima. E, Gruzija i Moldavija su zapravo tijekom embarga koje je nametnula Rusija e, dobili priliku, zahvaljujući Europskoj uniji, izvoziti poljoprivredne proizvode bez carinskih pristojbi. To je nešto što je za poljoprivrednike izuzetno važno. Međutim, istovremeno to je također nešto što ima ogroman e, trgovinski utjecaj na poljoprivrednike u našoj zemlji. Pogledajmo situaciju s Ukrajinom gdje se također zapravo pokušava pomoći na isti način zbog embarga koji nameću istočni susjedi. Činjenica je da je istovremeno e, takvo postupanje dovelo do toga da je došlo do ogromnog cijena cjenovnog pada, moramo se odlučiti za razumniji pristup i u konačnici pomoći poljoprivrednicima naših zemalja. Hvala. Gospodine Flanagan, još ću samo e, ponoviti ono što su brojni govornici već rekli oko realističnosti vremenskog okvira. Mislim da nije realističan, mnogi zastupnici ne misle da je realističan. I još jedno pitanje koje imam je, naime, Zanima me što mislite o stajalištu komisije o kepingu. E, to je opisano kao sa gledišta redistribucije kao beznačajno od mnogih strana. Naime, ako se želi dati ZPP-u više smisla, a ja sam naime i član e, odbora za proračunski nadzor, mnogi, mnogi već dugo govore i to vrlo glasno da se nešto mora promijeniti, ali izgleda da komisija nije baš to slušala, pa me zanima koje je vaše mišljenje o tome. Mislite li vi da je to beznačajno? Gospodine Andriju, hvala gospodine predsjedatelju. Eh, hvala vam lijepa gospodine ministre što ste došli. Srdečna dobrodošlica. Znate koliko je kolebljivost cijena i stabilnost tržišta važna tema za budućnost poljoprivrede jer ipak se zapravo radi o e, jednom elementu koji može dovesti do velikih šteta e, u samome sektoru i to preko noći. Upravo zato vrlo je važno imati na umu reformu i e, imamo zaista na umu činjenicu da moramo pomoći tom sektoru da postane otporniji na krize. Kao što su moji kolege, gotovo gospodin Kaputo, rekli, izuzetno je važno da se zadrži određena razina transparentnosti u pokušaju te preobrazbe i e, pokušaju promjene načina upravljanja. S obzirom na to što je do sad napravljeno u sklopu Omnibusa, e, mislim da zaista postoji volja da se omogući e, bolje strukturiranje tržišta. Ono što mene zanima je hoćete li vi u sklopu svojega predsjedanja nastaviti raditi u tom smjeru E, i na koji način ćete se postaviti u smislu pregovora tijekom e, ovog razdoblja? E, također me zanima kakvi će biti rokovi i zanima me što konkretno planirate u smislu transparentnosti kada govorimo o tržištu. Također me zanima imate li mišljenje o eventualnim posljedicama koje bi Brexit mogao imati u mjesecima koji su pred nama na poljoprivredu i na taj sektor. Hvala. Gospođa Kovamek. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Gospodine ministre, ja nisam bila ovdje cijelo vrijeme, ali znam da ste spomenuli i proteinske usjeve i na tome vam zahvaljujem. Želim vam također mnogo uspjeha trekom predsjedanja. Kao što znate, 22. studenog komisija je objavila jedno izvješće koje se tiče razvoja proteinskih usjeva unutar Europske unije, ali to je za mene izvješće koje je dosta razočaravajuće zato što ne daje neku konkretnu viziju vezano uz teme eh, koje se tiču u kontekstu eh, reforme reforme i budućnosti zajedničke poljoprivredne politike. U tom izvješću komisija, dakle izvršna grana, jasno kaže da je situacija alarmantna zato što Unija 17 milijuna tona bruto, od čega 13 milijuna tona bazira na soji, a istovremeno Komisija i predsjednik pregovaraju sa SAD-om kako bi uvozili još i više soje. Činjenica jeste da su tu kriteriji trajnosti prilično e, nejasni i nedefinirani. Ono što mene zanima jest kako se vi namjeravate postaviti u odnosu na te kontradikcije koje možemo vidjeti u izvješću komisije. Hvala. Još uvijek e, se u nekim zemljama nude loš, proizvodi lošije kvalitete od e, zapadnih zemalja. Znači, e, trebamo se i dalje nastaviti boriti sa konkretnim rezultatima protiv hrane dvojne kvalitete. Komisija u jednom izvješću koje je objavljeno krajem prošle godine da se te prakse trebaju smatrati nepoštenim trgovačkim praksama. Pa želim, misliti, želim pitati mislite li vi da su to da je to tako i kako će se to uklopiti u, i hoće li se o tome govoriti u okviru poljoprivrede. Nadalje, borba protiv afričke svinske kuge je jedna od najbitnijih zadaća za nas. Tu treba jačati učinkovitost, te bi nekako trebalo osigurati odštetu za dotične poljoprivrednike. Mislite li vi tako? Hvala lijepa. E, gospodine ministre, mi smo se sastali već jučer na odboru za zaštitu okoliša. Ne bih željela ponavljati ono što je rekao moj kolega Andriju vezano uz kolebljivost cijena i nužnost da uistinu imamo instrumente za upravljanje krizom. Želim reći da također trebamo instrumente za upravljanje rizicima, zato što se zapravo radi o tome. To je važna tema danas. Vrlo je važno da ova zajednička poljoprivredna politika e, zajednička i da to ostane prijedlog koji je iznijela komisija nedostaje prijedlogu koji je donijela komisija nedostaje nekoliko važnih elemenata da bi tome bilo tako. Vi ste spomenuli e, biogospodarstvo. E, trenutačno čekamo delegirane akte vezano uz jednu uredbu koja je u procesu revizije. Želim vam na to skrenuti pozornost zato što se radi o propisu koji je izuzetno važan za e, proizvodnju biogoriva i za proizvođače koji proizvode biogorive. Kolegica je upravo spomenula proteinske usjeve. Radi se zapravo o direktivi REVD. Izuzetno je važno da i dalje radimo na tome da ne dođemo u situaciju u kojoj ćemo odobriti prekomjerni uvoz proteinskih usjeva i palminog ulja svega, hvala ministru i hvala e, timu rumunjskog predsjedništva također na podršci koju su zajedno sa austrijskim predsjedništvom dali e, postizanju političkog sporazuma 19. E, prosinca po pitanju nepoštenih trgovačkih praksi. Mi smo danas ovdje pozvani na glasovanje odmah nakon ove rasprave i mislim da bismo mogli jako brzo nastaviti s time tako da dogovorimo glasovanje na plenarnoj E, na e, prvoj plenarnoj sjednici koja će se održati u Ožiku. Ja bih vam htio postaviti samo jedno pitanje, ministre. Kada govorimo o zabrinutostima koje je u više navrata izrazio ovaj odbor i također i u izvješću kolege Dorfmana o kojem smo glasovali velikom većinom za, mi smo zabrinuti da ovaj prijedlog reforme može možda dovesti do e, opasnosti od renacionalizacije. Što rumunjsko predsjedništvo misli o toj točki vezano uz ZPP. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine ministre. Ja sam vrlo pozorno slušao vašu prezentaciju i vidim da dobro razumijete e, kako funkcionira poljoprivreda i u Rumunjskoj i Europskoj uniji. Želim vam mnogo uspjeha u vašim nastojanjima. Jako mi je drago što je konvergencija jedan od prioriteta koje ste naveli. Mnogi kolege postavili su slično pitanje, međutim, ja bih želio znati koju ćete razinu konvergentnosti postići. Komisija govori o rezovima od 50%. Što e, zapravo baltičke države i na primjer litavski poljoprivrednici mogu očekivati od vašeg predsjedništva? Jedna od stvari koja je nama dužnost jest osigurati dobar prihod za naše poljoprivrednike. Nekakvi 20 do 22% dolazi od izravnih plaćanja. Namjeravate li e, pronaći i uvesti mekanizam kojim bi se osiguralo pošteno plaćanje poljoprivrednicima? Hvala lijepa. Idemo dalje. Gospodin Buda. Hvala gospodine ministre, e, dobrodošli. Želimo vam mnogo sreće tijekom predsjedanja. Želim reći nešto o otimanju zemljište, odnosno... E, slušate li me? Gospodine ministre, slušate li me? Dakle, želim postaviti jedno pitanje ministru, gospodine predsjedatelju. E, dakle, govorim o otimanju zemljišta u istočnoj Europi. To je fenomen koji je u Rumunjskoj e, zaista vrlo prisutan, također u istočnoj Njemačkoj. Što rumunjsko predsjedništvo misli, dakle koje je vaše stajalište vezano uz taj fenomen? Pri, pritom imajte na umu da subvencije Europske unije za poljoprivrednike završavaju vrlo često u rukama spekulanata koji dolaze izvan Europske unije. Kada govorimo o afričkoj svinskoj kugi, možda nam možete reći nešto više o širenju te bolesti u Rumunjskoj. Kad govorimo o antimikrobnoj rezistenciji, što mislite o suzbijanju te infekcije i njezinog širenja uz pomoć veterinarskih lijekova. E, koji je način širenja prema vašem mišljenju? Gospodine Agnew, e, hvala vam. Ja sam, e, kada sam bio prvi puta u zastupniku u Europskom parlamentu, u svojem prvom mandatu primio rumunjske poljoprivrednike koji su mi se obratili zbog e, različitih genetski modificiranih usjeva i tražili su da se oni zabrane. Od tada je Europska unija zapravo dala državama članicama pravo da same odluče hoće li ili ne dozvoliti korištenje tih usjeva. I to je eto zapravo sjajna prilika za one koji pokušavaju spekulirati. Molim vas da prestanete govoriti o šumarstvu, to nije u nadležnosti Europske unije. Također vas potičem da zaboravite na ciljeve klimatskih promjena. Poljoprivrednici sigurno neće promijeniti klimu na planeti Zemlji. E, pitanja kojima se trebamo baviti jesu pitanja poput antimikrobne rezistencije, a to su pitanja u kojima poljoprivrednici mogu odigrati važnu ulogu. Hvala. Zastupnica Gilera, puno hvala predsjedniče. Želim dobrodošlicu ministru. Jutro smo se uspjeli također vidjeti na odboru za e, ribarstvo gdje sam pratila njegovo izlaganje. Evo, ja ću se prirušiti onome što su rekli kolege. Mislim da nemamo dovoljno vremena za pravu reformu ZPP-a kako bismo mi to htjeli. E, ja bih e, htjela samo napomenuti da kolega Paolo de Castro i ja insistiramo na jednom pitanju, a to je što rumunjsko predsjedanje pitanje misli o ovom novom strateškom e, programu koji može dovesti do eventualne renacionalizacije. Kada govorimo o jako važnim odlukima, odlukama u e, ZPP-u, e, oni bi se, znači, očito da će se ponovno događati te najvažnije odluke na razini država članica, a ne Europske unije. Imamo jako malo vremena, mislim da to nećemo uspjeti napraviti do kraja ovog saziva. I Bitno je da se nastavimo boriti za bolji proračun jer je bio dobar onaj proračun koji smo imali i kada dođe određivanje novog višegodišnjeg financijskog okvira moramo uzeti u obzir i poteškoće zbog Brexita, ali ZPP treba dovoljno sredstava i to je ono što smo imali u ovom višegodišnjem financijskom okviru. Hvala. Zastupnik Vajc. Zahvaljujem predsjedniče ministre, vi ste u Rumunjskoj e, zatražili e, e, izuzet, izuzetne odobrenja za neonikotinoide. Koja je vaša strategija za to? EFSA je to do, dopustila za uljarice, ali vi ste rekli da ali zapravo postoji da određena druga sredstva koja se tu mogu iskoristiti. A zašto to onda ne bi bilo korisno recimo za neke druge kulture? A što se tiče srezivanja proračuna, a posebice u kontekstu toga što višegodišnjeg poljoprivrednog, višegodišnjeg financijskog okvira kojeg još nemamo. Znači ne znamo jeste li vi za tu redukciju ili ne ukupnog iznosa za ZPP. Hvala. Zastupnik Hojbuš. Prostite, zastupnica Hojbuš. Zahvaljujem ministre, govorili ste o tome da ZPP treba prilagoditi izazovima budućnosti. Tu pripadaju i naravno i klimatske i okolišne promjene. Naime, klimatski ciljevi su nešto što se ne smije zaboraviti jer E, upravo su poljoprivrednici oni koji su se suočavaju s najvećim poteškoćama zbog promjene meteoroloških prilika, ali također i tržišna politika u kojoj mjeri je vijeće spremno baviti se dalje pa, pitanjem e, tržišta kada pogledamo e, tu volatilnost koja tu vlada s kojom poljoprivrednici tako teško izlaze na kraj. Još jedna stvar, E, govorili ste o ZPP-u koji se mora koncentrirati na europske ugovore, a u Lisabonskom ugovoru stoji da koherentnost politika mora biti u smislu e, zajedničke suradnje. A ZPP kako izgleda u ovom trenutku ima eksterne učinke, a vama i vijeću doista želim reći da treba uzeti u obzir i koherenciju politika u području ZPP-a, a, a posebice eh, razvojni odbor želi vratiti ovaj eh, članak kako bi se to održalo, taj zahtjev iz ugovora. Gospodin Bogović. Hvala ministre, imam dva pitanja za vas. Eh, prvo, za velike poljoprivredne e, poljoprivrednike koji imaju više tisuća hektara koji su veliki problema e, u Europi naime ugrožavaju male poljoprivredna gospodarstva. E, u predlogu strateške uredbe predviđeno je da se sredstva na određenim razinama počinju smanjivati. Ta sredstva Rumunjska je jedna od država koja ima tako velike posjede. Zanima nas što mislite o tome. E, nadalje, e, smart sela, digitalizacija na kojima želimo očuvati e, radna mjesta i razvoj ruralnih područja. Nadalje, područje, socijalno područje, zdravstvo i tako dalje su sve što je bitno uzeti u obzir kako bi se mladi zadržali. Nisam čuo na početku koji je vaš pogled na digitalizaciju ruralnog područja. E, I eto, molim vas da se osvrnete i na to i podupirete li to u e, budućim politikama. Gospođa Petir, izvolite. Pozdravljam vas e, ministre. U poljoprivredi ima jako puno problema e, i izazova i sasvim sigurno e, koliko god napravili koraka prema naprijed teško je ustvari biti dovoljno brz da bi odgovorili na sve potrebe na terenu. Čini mi se kad govorimo o E, mladima i generacijskoj obnovi da u tom segmentu e, je ovaj odbor imao uspjeha e, i da nas komisija sluša. Potpore se podižu za pokretanje agribiznisa sa 50 tisuća eura na 100 tisuća eura. Donosi se i direktiva o suzbijanju nepoštene trgovačke prakse što su mladi okarakterizirali kao jednu od najvećih prepreka u njihovom poslovanju i nadam se da ćemo tu polučiti određeni uspjeh. No u drugom segmentu željela bih istaknuti skupinu koja je potpuno zanemarena kad govorimo o ruralnom prostoru, a riječ je o ruralnim ženama. One upravljaju sa e, svega 30% obiteljskih gospodarstava. U 2014. godini ostvarile su e, oko 35% e, ukupnog radnog vremena u poljoprivredi, brinu o obiteljima, brinu o domaćinstvu, a njihov rad nije prepoznat niti priznat. Zanima me da li u tom segmentu možemo od vašeg predsjedanja očekivati rješavanje tog statusa e, ruralnih e, žena jer njihova uloga je multifunkcionalna i one su izuzetno vrijedne za kompletan život u ruralnom prostoru. Um, Hvala lijepa. Gospodine ministre, nedavno se mnogo raspravljalo o klimi, zdravlju i režimima prehrane. I to je naravno privuklo veliku razinu pažnje. Međutim, jedno od pitanja koje se spominje u tom izvješću jest intenzivirati proizvodnju na postojećem zemljištu na globalnoj e, razini na održiv način. Hoće li nam zajednička poljoprivredna politika to pomoći učiniti i ako da, kako? Mislim da se poljoprivrednici jako boje tih miješanih poruka koje zapravo dolaze od e, e, donositelja političkih odluka na razini Europske unije i globalno i boje se hoće li njihov dohodak i njihovo poljoprivredno gospodarstvo ostati održivima. Hoćemo li zaista imati tu poljoprivrednu revoluciju u Europi o kojoj izvješće govori, iako se izvješće u velikoj mjeri bavilo režimima prehrane? Hvala, zastupnica Hazatan. Hvala lijepa. Životinje se u Europskoj uniji prevode danima ili tjednima se prevoze. To je velika patnja za životinje. Nadam se da će rumunjsko predsjedništvo govoriti o tome. A govorimo i o ograničavanju transporta živih životinja u broju i e, trajanju. U Australiji e, također Eh, je takva praksa ograničena. Na to bi se trebali ugledati, a saslušati Europski parlament, ali Rumunjska čini upravo suprotno. Eh, Rumunjska je najveći svjetski iz, eh, izvoznik živih ovaca i posebice prakse određenih vaših tvrtki koje izvoze u Kuwait i Katar, a tijekom transporta ugiba barem milijun i pola životinja godišnje i upravo je zbog toga Australija prestala surađivati recimo sa vašom zemljom, odnosno tim poduzećima. Kako, dakle, e, objašnjavate da se kod vas toliko investira u prijevoz živih životinja kada je to praksa koja se inače ograničava u Europskoj uniji? Hvala vam. E, imali smo zaista veliki broj govornika na popisu. E, mnogo se zastupnika javilo za riječ i postavljalo pitanja. A sada bih e, želio dati riječ gospodinu ministru kako bi odgovorio što je kraće moguće na sva ova pitanja. bez pritiska. Evo, pokušat ću to napraviti, pokušat ću biti kratak. Za tako zapravo široko područje kao što je ovo. Jučer sam gostovao na drugom parlamentarnom odboru, na odboru za okoliš Envi i Tamo sam se također suočio sa pitanjima vezanim uz zajedničku poljoprivrednu politiku i sve ono što ima upravo veze uz taj sektor. Danas sam ujutro bio i na odboru za rebarstvo i tamo sam također odgovarao na e, pitanja koja su vezana uz zajedničku poljoprivrednu politiku i to je apsolutno logično. Danas sam dobio jako puno pitanja o konceptu s kojim danas ovdje radimo, a to je koncept koji želimo usavršiti. Također želimo imati na umu i trenutnu situaciju te komunikaciju, zapravo odnosno i e, e, komunikaciju komisije koju smo dobili. E, ZPP je po mom mišljenju koncept koji je zapravo e, temelj postojanja čovjeka i mi to moramo na taj način shvatiti. Mi moramo graditi i primjenjivati ZPP upravo na takav način. I upravo zbog toga danas kada sam došao ovdje, bilo mi je jasno e, da jesam iznimno motiviran kako bih e, vam odaslao takvu poruku ovdje na odboru Agri. I vidio sam u svakom pitanju koje ste mi postavili, vidio sam da se očituje upravo taj koncept. Postoji jako, ve, jako znači široki raspon svih mogućih nedoumica, ali istovremeno imamo ovdje i jako dinamičnu i kompleksnu e, zajednicu. Upravo zbog toga mi je drago što ste mi dali e, potrebno gorivo za e, nastavak moje zadaće, za obavljanje moje misije, kada je riječ o o donošenju odluka i sve to u interesu europskih poljoprivrednika, a ne samo njih. Mislim da postoje neke stvari koje bismo trebali ovdje razlikovati kada govorimo o našem konkretnom planu djelovanja i o postupku suodlučivanja. E, u studenom 2017. godine e, komisija je izdala komunikaciju o novom konceptu ZPP-a. A svi mi ovdje u znači u okviru ovog odbora u parlamentu i također mi u vijeću smo ti koji moramo biti arhitekti te nove politike koja je donesena. Znači to je politika koja će e, zapravo E, za razdoblje između 2021. i 2027. predstavljati upravo ono što danas mi ovdje koncipiramo i definiramo. I zato trebamo vidjeti na koji način ćemo osigurati e, pravnu strogoću i jasnoću kako bismo se osigurali da ti instrumenti budu provedivi u praksi u narednom e, sedmogodišnjem programskom razdoblju. Komisija je napravila prijedlog kako bi e, uzela u obzir i promjenu tog koncepta. Dakle, to riječ je o jednoj e, temeljnoj korijenskoj promjeni koja je odraz želje za poboljšavanjem ZPP-a te imajući na umu potrebu i e, perspektivu za budućnost, potrebe i perspektivu za budućnost. Ja bih e, ovdje sada htio predstaviti neka od područja na kojima ćemo nastaviti raditi i koja su sada zapravo e, uključena u sve te odgovore koje bih trebao ponuditi na vaša pitanja. To su pitanja koje zadiru u mnoga područja i koja bi trebala odraziti taj najširi koncept e, zajedničke poljoprivredne politike. Svi smo to rekli i činjenica je da svi želimo veće pojednostavljenje ZPP-a. Koliko ja znam, i prema onome što sam mogao konstatirati u vijeću, Također i nakon što sam zapravo slušao e, želje poljoprivrednika s kojima sam se sastao u državi i izvan moje države, svi oni žele veću subsidijarnost, ali ne kako bi renacionalizirali zajedničku poljoprivrednu politiku, ne. Nego meni se čini da, se ne bismo, da ne bismo trebali ići tim putem i da se ne smijemo tako pogriješiti, ali nama je treba takva vrsta promjene. I upravo zato na temelju tih ideja je komisija napravila korak prema naprijed i sada ćemo moći na razini vijeća vrlo jasno moći vidjeti koja su stajališta pojedinih ministara i koja je najbolja opcija za svakog od njih pojedinačno a nakon toga ćemo iznaći neko zajedničko rješenje kako bismo radili zapravo u službu poljoprivrednika svake države članice. Što se tiče tih pet uredbi e, koje trenutno prolaze kroz proces revizije, Dakle, kada govorimo o tri vrlo jasna dijela, prvo je znači e, strateško planiranje, nakon toga e, financiranje, upravljanje i praćenje ZPP-a, izravna, znači i organizacija zajedničkog tržišta. E, te tri se moraju odraziti i kroz naš doprinos e, u radnoj skupini i također kroz na kraju odluke. Ja priznajem da nemamo puno vremena i to sam rekao odmah na početku, ali upravo zbog tog nedostatka vremena ja vjerujem da bismo trebali napraviti, uložiti puno više truda kako bismo napravili sve što je moguće da napredujemo sa stručnog stajališta. Ovdje su neki ljudi postavili pitanja o političkoj razini ZPPA i je li možda ta politička razina dovoljna ili ne. Mislim da sam to već ranije jasno rekao. Dakle, zajednička poljoprivredna politika nije nešto što se može čisto svesti na računovodstvo. Znači, e, to je prije svega politička ideja i upravo zato moramo se zadržati na toj razini odlučivanja, na razini e, Vijeća Europske unije. Moramo raditi na tom konceptu I htio bih sada ovdje iskoristiti jedan primjer jedan, znači, jednu rečenicu kojom bi se bolje objasnio. Dakle, kada nam dođe gorivo, moramo imati spreman auto to je samo metafora onoga što mi radimo. Odnosno, drugim riječima, smatram da smo svi, vi, e, svi mi ovdje zapravo ključni u e, provedbi i izgradnji zapravo te nove arhitekture ZPP-a. E, upravo zbog toga što imamo jako puno posla pred nama, e, komisija je ta koja nam je omogućila taj manevarski prostor e, i zato se taj strateški plan smatra ciljem, odnosno instrumentom, zahvaljujući kojem ćemo moći graditi nacionalne politike i također na koji način ćemo te nacionalne politike moći obuhvatiti zajedničkom politikom, ali zajednička politika mora odražavati specifičnosti svake pojedine e, države, svake regije s obzirom na zemljopisne specifičnosti i s obzirom na malo, srednje ili veliko znači poljoprivredno poduzeće. Ono što moramo napraviti, a to je kada definiramo određene potpore, da one moraju ovisiti o stanju u svakoj pojedinoj državi članici. I zato mislimo da je to nužno kako bismo pokrenuli potrebne E, radnje, prikladne radnje i kako bismo postigli potrebnu sinergiju. Na taj način, s jedne strane, možemo dopustiti e, ulaz na to tržište novim generacijama i u taj sektor. Također je neko postavio pitanje o ženama koje zapravo sudjeluju e, sa 34% u tom području, a Zapravo one su, one su zadužene, one, one su zaslužne za 34% prihoda na tom području. A s druge strane, žene su te koje imaju vrlo jasnu viziju tog e, područja i sektora, a to je zapravo vizija koju bismo mi kao političari trebali podržati i trebali bismo im dati jasan pravni okvir koji ćemo kasnije svi moći koristiti. Što se tiče klimatskih promjena, Postoji jako puno elemenata koji trebaju biti uzeti u obzir. Jučer sam bio na odboru Envi, jutro sam bio na odboru Peš i sada sam na odboru Agri. Svi se bavimo e, pitanjem zemljišta, pitanjem poljoprivrednika koji zaista imaju želju E, saditi usjeve na tim zemljama, ali ono što im moramo osigurati, a to su vrlo jasna pravila sa okolišnog stajališta kako se ne bi poremetila ravnoteža. Imamo jako puno pitanja i nama trebaju ta pitanja. Ispričavamo se, znači trebaju nam odgovori. Dakle, e, to su pitanja o kemijskoj borbi protiv određenih vrsta biljaka, znači herbicidi. Nama su ti instrumenti potrebni, ali poljoprivrednici također trebaju i neke alternative. Kao što sam već i ranije spomenuo, to je instrument koji je ključan kako bismo osigurali dobru proizvodnju, kako bismo mogli nahraniti sve ljude i kako bismo e, mogli zadržati status vrlo snažnog gospodarskog čimbenika kroz vlastit vlastiti dohodak, kroz e, vlastiti prihod, da poljoprivrednik može zapravo preživjeti, da može nastaviti obavljati svoju poljoprivrednu djelatnost. Jedino na taj način e, možemo osigurati trajnost poljoprivrednih gospodarstava na način da osiguramo e, siguran život za poljoprivrednike koji s jedne strane moraju biti u stanju iz zemlje izvući sve ono što agronomija kao takva dopušta, ono što gospodarstvo traži i ono što mu dopušta okoliš i područje na kojem se nalaze sa svim ograničenjima koja postoje. Jako puno smo koristili, imali smo jako veliku raspravu po pitanju upotrebe glifosata. Meni je ta tema itekako dobro poznata i ja se znači e, ovih dana Zapravo, e, proučavam tu temu također zahvaljujući mom e, stručnom iskustvu, zato što sam agronom. I produljenje odobrenja za glifosat na razdoblje od pet godina ima smisla. Zato što svi znamo da korov raste puno brže od e, samih normalnih usjeva također zato što koro ima drugačiju fiziologiju i zato što je jako teško provoditi kontrolu to e, tog korova koji raste ako nemaš na raspolaganju instrumente kakve imamo danas, a to su kemijske tvari kojima možemo ubijati e, sve e, te neželjene biljke koje poznajemo i koje zapravo čine korov. Zbog toga je bitno uspostaviti ravnotežu a to je ravnoteža koja će s jedne strane biti određena mogućnostima svakog pojedinog poljoprivrednika i s druge strane određena ovim zakonodavnim okvirom koji smo mi kao zakonodavci stvorili jer na taj način možemo upravo e, provesti praćenje rasta usjeva. E, kada govorimo o neonikotinoidima. Dakle, e, to je jako važan problem za mnoge države. Rumunjsku, Bugarsku, Finsku, Estoniju, Litvu. Na tom e, prostoru koji je pred nama, zbog neke druge biljke kao što su atikoris ili pak za E, vrste koje spadaju pod ksiliotis ili filoteres. Znači to su sve e, vrste koje spadaju pod te obitelji. Znači to su sve vrste koje su iznimno važne za poljoprivrednika u njegovom svakodnevnom radu. Svaki poljoprivrednik e, znači odabire određeni tretman koji je puno učinkovitiji za njegovu pojedinačnu situaciju nego neki drugi tretmani koji imaju puno višu cijenu i puno veći stupanj zagađenja. Evo, predsjednik me sada prekida, ali evo, budem još malo nastavio. Dakle, moram zapravo kompenzirati činjenicu da sam evo na početku ja prisustvovala vašoj raspravi, vašoj internoj raspravi ovdje na početku sastanka odbora. I svog poštovanja prema Europskom parlamentu i e, prema vama, prvenstveno prema svakom od vas pojedinačno, želim vam reći da ću evo sada ovdje zaustaviti svoje izlaganje i mogu vam ponuditi e, svoje pisane odgovore na svako pojedino pitanje i na taj način ćemo biti sigurni da će e, vaše vrijeme biti jako dobro iskorišteno i nećemo ga zloupotrebljavati ovdje. Evo još jednom vam želim zahvaliti zahvaliti na vaše pozornosti. Hvala i svi želimo postići uspjeh kako bismo zapravo se i dalje mogli učinkovito baviti e, donošenjem važnih odluka u okviru postupka e, suodlučivanja za razdoblje od 2021. do 2027. Panie dziękujemy za takie bardzo szerokie, pełne odniesienie się. Gospodine ministre, hvala vam lijepa. Hvala na vrlo obuhvatnom pregledu koji ste nam dali na početku i hvala vam na odgovorima na sva pitanja koja su postavili zastupnici. Mnogo je toga o čemu se treba razgovarati vaše iskustvo i činjenica da ste upoznati s ovim pitanjima. mogli bi nam zapravo biti sjajna podloga za mnogo dužu raspravu. Ali nažalost vremena nemamo. Stoga vam želim zahvaliti i želim vašem predsjedanju koje će biti osobito teško mnogo uspjeha. Kao što ste rekli, kraj mandata jednako je intenzivan i za vas i za nas. Predlažem da napravimo minutu dvije stanke, onda prelazimo na glasovanje. Bardzo proszę, jeśli możemy. Hvala kolege. Nepoštene trgovačke prakse, sljedeća točka našeg dnevnog reda. Obližimo se kraju i sjetit ćete se da Izvjestitelj eh, de Castro je prezentirao eh, glavne smjernice sporazuma od 7. Eh, siječnja. Vijeće je potvrdila da ukoliko parlament usvoji stajalište u prvom čitanju, da će onda vijeće odobriti stajalište parlamenta, a u skladu s odredbama ugovora. Ako to bude odobreno, onda to ide na plenarku u ožeku. Gospodin De Castro? Ne, dobro. U tom slučaju možemo odmah glasati. Nepoštene trgovačke prakse, poslovni odnosi u lancu opskrbe hranom. Poimenično otvaram glasanje.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 osoblju i svima koji su radili na ovom dosjeu mjesecima. Gospodin De Castro, izvolite. Samo bih htio još jednom zahvaliti svim kolegama. To je kraj jednog jako važnog puta. Podsjećam vas da je vijeće glasovalo jednoglasno. Dakle, posebni odbor za poljoprivredu prije nekoliko dana su jednoglasno glasovali. To je jako dobra vijest koja znači da je čitav parlament zapravo dobio podršku. Evo, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u pregovaranju na dobrom radu. Hvala. Još raz e, gratulujeme, panje dziękujemy wszystkim. Zahvaljujem eh, vam, eh, gospodine De Castro i svima koji su sudjelovali. Eh, provedbeno izvješće o zaštiti životinja u prevozu izvan Europske unije. Izvjestitelj gospodin Doman. E, sjetit ćete se da smo dobili od konferencije predsjedništva da sastavimo provedbeno izvješće upravo o zaštiti životinja tijekom prevoza, vrlo osjetljivom pitanju, e, kako bi se e, istražile navodne nepro, ne sukladnosti u provedbi ove uredbe. Envi i Tran su sudjelovali s nama kao i odbor peti. Odbor za predstavke sa 131 amandman, ukupno 30 kompromisnih amandmana. Gospodin Ovo je važno i vrlo osjetljivo izvješće. Zbog razloga koji su meni nepoznati, na popisu za glasovanje s kompromisnim amandmanima koji je poslan sinoć kasno od strane tajništva. E, dobili smo to tek nekoliko sati prije glasovanja, dakle, ali želim reći da osim kompromisnih amandmana, tu imamo još nekih dvjestotinjak amandmana e, o kojima navodno treba glasovati. Postoje ljudi koji su pametniji i efikasniji očito od mene, jer ja zaista nisam uspio pregledati cijeli popis za glasovanje. Osim toga, želim skrenuti pozornost na to da su amandmani vrlo često u, na engleskom, pa ja stoga zapravo želim zatražiti da se odgodi glasovanje o ovom izvješću. Gospođa Neuhel, Ja bih e, se izrazila protiv toga. Mislim, mislim da je svim odborima knap već vrijeme Kad razmišljamo o pregovorima o ZPP-u. znate kako stvar izgleda. E, i znamo da e, sve mora biti sada odrađeno u vrlo knap vremenu, mislim, i za nelegislativna izvješća moraju biti sređena najkasnije u veljači. Ako to sad prebacujemo i druge će stvari biti prebačene na veljaču i doista obje molila za kolegijalnu suradnju. Mislim, svi smo pod istim vremenskim pritiskom, e, vi i naši suradnici tako, ali E, rokovi su tu i također amandmani za plus i minus i tako dalje se ipak moglo e, označiti nakon e, što su dobiveni amandmani. Mislim, ipak bi mogli danas glasati, molim. Agnju. Gospodine Agnju. Po pa prvi puta od devet godina složio sam se s gospodinom Dantanom, ali upravo on ukazao, amandmani su došli nakon roka na stranom jeziku kako da on sada tu pametno o tome odlučuje. mislim, ako se zapravo e, ne usportivimo tome, onda će postati presedan. Im postoji rok, treba ga se držati i sada treba ove nove amandmane koji su došli nakon roka, treba imati vremena da ih se pogleda. Zahvaljujem. Gospodine Buda. Zahvaljujem. Mislim, kako ćemo glasati o nečemu o čemu uopće ne znamo što je na glasačkom popisu? Mislim da glasanje treba odgoditi dok ne shvatimo o čemu se radi uopće na popisu za glasanje. Ovo nije, ovo je tema koja je osjetljiva, nije to samo tako. Gospođa McGinnis. Ja sam za odgađanje zbog ovog temelja. Ovo je važno izvješće o dobrobiti životinja, naravno, ali e, također je uključena i dobrobit e, poljoprivrednika. Ja sam e, na otoku, ja živim na otoku. Prevo živih životinja važan nam je kako bi došli do tržišta. Također imamo i vrlo E, mali broj velikih prerađivača koji bi inače kontrolirali cijenu e, govedine, zato nam je prevoz životinja važan. I ovo je, bojim se da signal koji će poslati ovo izvješće će produbiti nesigurnosti i strahove među e, poljoprivrednicima koje ja zastupam upravo u nesigurna vremena kada Brexit već uzrokuje puno za zabrinutosti i strahovanja. A dobit uopće od proizvođača godine vrlo mm, ugrožena i onako. Gospodin e, Dorman, izvolite. E, mi smo također željeli imati malo više vremena, ali predsjedništvo je odlučilo da to će sve biti riješeno do veće u Strasburu i zato nam, e, ako to sada odgodimo, jednostavno stvar neće stići na veljaču na plenarku. Zato bih e, predložio da ne odgađamo. E, mislim, imamo samo onoliko vremena koliko nam je sada na raspolaganju. Mislim, želim reći da ljudi koji su radili na, na tome su na vrijeme dobili predloge. Imamo dobre suradnike koji su također bili angažirani i koji su se dugo time bavili i ako također suradnici surađuju i e, onda bi također vjerojatno je bilo moguće na vrijeme donijeti te odluke. Dakle, mislim da je to put kojim treba ići. Ne bih e, preporučao odgađanje. Gospodin Des. E, hvala, imam e, pitanje pravnoj službi ovdje u prvi parlamenta. Ako to odgodimo za sljedeći tjedan, onda hoće li to stići na plenarku? A zapravo nam je jako bitno da se zaključi ovaj dosje. No jednostavno ne vidim kako ću pristati na ovo danas. Ne, e, mislim, mogu glasati <laughs> za ili a zapravo nisam imao uopće vremena pogledati kompromise. I zapravo mi je žao, mislim, da, bojim se da današnje glasanje neće baš dati neku veliku većinu, jer ja nisam sposoban glasati kako ja vidim to danas. Gospodin Kaputo. Hvala predsjedatelju. Dakle, ja mislim da moramo apsolutno glasovati kako bismo omogućili da to glasovanje bude na plenarnoj uveljači. Ali smatram da ove primjedbe kolega e, da se moraju poštivati. Imamo i sutra prostor za glasovanje. Možda bi to mogla biti prilika da zapravo omogućimo kolegama koji do sada nisu imali mogućnost da prouče sve amandmane i da glasujemo o tome sutra. Pan pošao uh, thanks, Chair. Uh, yes, uh, we were... Gospodin Da, mislim, mi smo mali klub, ali smo uspjeli izaći na kraj sa ovim golemim poslom i knap je bilo, ali uspjeli smo i zapravo sam i predložio ili razmišljao da bi EPP imao dovoljno osoblja da riješi ovu stvar. Tako da mislim da doista dužnost da odradimo ovaj posao. Naime, izvorno e, se zapravo 200 zastupnika zalagalo za odbor koji će to preispitati, a sada imamo implementacijsko izvješće sa puno kompromisa i svega, a predstavnici epp p-a su imali puno amandmana i pokušali su ubaciti puno svog teksta i mi smo znatno e, išli na kompromis ovdje. No, ako je ovo kompromis, e, kao što je upravo rekao gospodin Kaputo, da recimo da bi glasali sutra, ako bi EPP to prihvatio, mislim da bih se ja mogao s time složiti. Gospođa Hazekamp? Zahvaljujem. E, slažem se u potpunosti s kolegom Vajcom. E, to je sve bilo ispregovarano i sa EPP-om i u kodnicima sam iz kluba EPP-a čula da dobro znaju što stoji u kompromisima. Argument gospođe Meginis koji je sada iznijela. A to mi je malo otvorilo oči, naime. Ona je rekla da se brine o sadržaju, zbog sadržaja izvješća i konsekvencama, ali to nije razlog za odgađanje. Gospodine Nikolson. Predsjedniče, kao što je rečeno, ovo je vrlo osjetljivo i važno izvješće, svi to znamo i e, mislim, da, nema ja problema da se to odgodi za sutra, da, ili možda sutra u ili tako ako se možemo oko toga dogovoriti, to ne bi bio problem. Možda EPP se može organizirati do onda, kao što rekao gospodin Vajca, ostali već jesu. Iako tajništvo može mi sada potvrditi da ako e, ne glasamo sada i to ne uspije doći na e, plenarku u veljaču, da se o tome neće uopće glasati na veljači. Znači, ili glasati ovaj tjedan o ovom izvješću, ako želite da to dođe na plenarku veljači. Možda ljudi ne žele to, ne? E, izgleda je to onaj, e, onaj temeljni razlog. Mislim, ako se ne glasa ovoga tjedna, onda zaboravite. Ode to uh, u ladicu za uvijek. Gospodin Ek. Hvala predsjedniče. Uvaženi kolege, doista bih htio reći da se u potpunosti slažem s prijedlogom gospodina Vajca i reći ću vam i zašto. Jer ovdje sada ne govorimo e, o, ne znam, o ratkapama na kamionima, nego govorimo o izvješću koji e, može spriječiti patnju velikog broja životinja. Govorimo o osjetnim, osjetnim bićima koja su ovdje uključena. I u tom pogledu e, i Komisija i Europska unija dugo nisu ništa učinili, stoga više ne smije biti odgađanja. u Utječem, apeliram na vaš moral, svi ste se mogli pripremiti, a EPP ima dovoljno ljudi da to odrade, uključujući i sve e, amandmane. Radi se ovdje o doista, doista važnom pitanju. Znači, trebalo li pustiti životinje da je dalje pate ili pokušati to umanjiti? Znači, molimo danas glasate Hvala gospodine predsjedatelju. Mislim da je to stvar organizacije. Vrlo jednostavno. Mislim da EPP ima apsolutno mogućnosti s obzirom na broj suradnika da prouči sve amandmane, ali činjenica jest e, da mali klubovi možda nemaju vremena za to učine, a mislim da je to izuzetno važna tema i važno je da se o tome donese odluka koja nije presedan. Ja sam e, pragmatičan ovdje, mislim, možda što kaže tajništvo gospođe Nicholson, moramo li glasati ovaj tjedan da bi to išlo na plenarku, a ako da, onda ne vidim smisla glasati sutra, onda možemo baš glasati i danas. Mislim, hoće li tu biti nekih e, velikih e, promjena za 12 sati ili što? Ja ne mogu glasati onome što ne znam, pa ću morati otići. E, odniesienie se do sprav procedury, do której nawiązywała pani poseł E, pan poseł wielu innych posłów. E, Gospođa Neuchel, gospodine Vajc, e, govorio je o postupovnim pitanjima i dužnostima koje nam je nametnula konferencija predsjednika. Što trebamo učiniti? Evo, želim evo, da nam tajništvo kaže znači, postupovni dio. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mogu dati sljedeće informacije. Kao prvo, sasvim je točno, kao što su već neki rekli, da je postojala uputa konferencije predsjednika koju e, smo dobili u pismu predsjednika parlamenta, a svi odbori, parlamentarni odbori e, E, trebaju je slijediti kad se radi o izvješćima na vlastitu inicijativu, a to je kategorija u koju spada i ovo izvješće gospodina Dorfmana, e, na taj način da budu spremni za glasovanje na plenarnom zasjedanju u veljači. Ako ne glasujemo ovaj tjedan, jer ja sam provjerio, sljedeći utorak će već biti prekasno, ako ne glasujemo ovaj tjedan, nećemo moći e, to dati na glasovanje na plenarnom zasjedanju u veljači, a ako tome ne bude tako, naći ćemo se zapravo u potpunosti u rukama konferencije predsjednika. Drugim riječima, nismo ispoštovali uputu, treba ćemo stoga tražiti izuzeće od poštovanja upute konferencije predsjednika. To je uvijek dosta delikatno pitanje, zato što poruka koja nam je u već broj prilika ponovljena jest da e, je svakako prioritet, najveći prioritet sve ono što se odnosi na zakonodavne akte. E, odgađamo li e, glasovanje i ne odradimo ga ovaj tjedan, to je nešto dosta delikatno. Druga poruka koju vam želim dati je sljedeća. Što se tiče mogućnosti glasovanja sutra, sve je još uvijek moguće, to je na vama gospodo i dame zastupnici. Međutim, sutra ujutro e, smo pozvali gospodina povjerenika Hogana u 9.30 ako se ne varam, to obično traje barem sat i pol. E, moglo bi se eventualno glasati protiv toga, recimo najranije u 10.30 ili 11 sati. To je nešto e, što će nas zapravo natjerati da malo promijenimo redoslijed točaka dnevnog reda koje slijede, ali to svakako jest moguće ako je nužno. Dziękuję pani Vamos a ver. Eh, Gospođa Aguilar. Dakle, Dakle, ja predlažem da, znači, možemo to odgoditi za sutra, ali činjenica je da već imamo zatvoreni dnevni red. E, meni je iznimno bitno da razgovaramo s tim ljudima koji dolaze kako bismo razgovarali o situaciji sa trenutnim, znači, e, e, pregovorima po pitanju trgovinskih sporazumima. To je bitno za poljoprivredu. I takav, zapravo, dugačak popis amandmana znači sat vremena za glasovanje, a time ćemo oduzeti sat vremena od važnih rasprava sutra. Ili ćemo glasovati sada ili ćemo odgoditi. Ali kažem vam, ako predlažete sutra, ja mislim da je to loše jer ćemo oduzeti od rasprava koje su također važne. Trebali, ako, znači, e, ne možemo dogovoriti jednu stvar na, na uštrb drugih. Dakle, molim vas da razmotrite ako želite prebaciti zaista to glasovanje za sutra. Dakle, možda možemo glasovati pa vidjeti što će reći većina. Ja sutra ne vidim mogućnost zato što će nam uzeti vrijeme od važnih rasprava.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 Ja sam za to da glasamo danas. Ehm, ehm, mislim, ne znam šta bi još sada EPP mogao saznati u sljedećih 12 sati, ali bojim se da je zapravo to taktička igrica strane EPP-a. Ehm, mislim, možda im se sutra također neće sviđati to. Pa možda da glasamo danas, ali najkasnije u svakom slučaju sutra, ali glasati moramo. gospodine Dres. Evo samo kratka napomena. E, naime, što se tiče ovog e, e, da je ovo bilo podlo reći da se radi o taktičkim igricama. Gospodin De Castro. Mi sembra che la maggioranza Mislim da je većina za glasovanje sutra. Dobro, pa će nam to dati vremena da e, proučimo dobro kompromise i da se ne pogubimo u tome. Znam da to mijenja sutrašnji plan, Klara jasno mi je, ali to je nekakvo kompromisno rješenje koje mislim da će većina nas prihvatiti. <clears throat> Dame i gospodo, svi su dobili priliku reći svoje mišljenje. Ja sam bio sklon odgoditi glasovanje za sutra. Ali gospođa Aguilar je iznijela vrlo uvjerljiv argument. Sutrašnji dnevni red je prepun. Važna trgovinska pitanja su na redu za raspravu. Također vrlo važna pitanja za Europsku uniju i mnoge članice Europske unije. Mislim da nećemo moći sve to odraditi, a kamoli oduzimati vrijeme E, vezano uz e, ono što nam treba reći komisija. S obzirom na to da je gospođa Aguilar kategorički protiv, bojim se da moramo prijeći na glasovanje. Ako gospođa Aguilar povuče svoj prigovor, mogli bismo glasati sutra. No, ako ne, mislim da trebamo nastaviti s glasovanjem. Izvolite. Hvala lijepa. Možda e, zapravo sad e, sam malo izašao iz vlastite okvira, međutim možda ipak postoji kompromis za sutra. Imamo povjerenika Hogana, nakon toga imamo prezentaciju problema e, s citrusima, posebice na jugu Španjolske, što je nešto što je u nadležnosti gospođa Aguilera. Dakle, i govorit ćemo o problemu s citrusima a nakon toga ćemo imati jednu načelnu razmjenu mišljenja sa Johnom Clarkom vezano uz globalna trgovinska kretanja. Možda bi kompromis koji bi mogao pomoći bio sljedeći. Možda možemo raspravu e, održati s gospodinom Hoganom, zatim glasovanje, a nakon toga prezentaciju o agrumima, a onda raspravu s Johnom Clarkom koju smo predvidjeli za sada, a možemo je održati bilo kada, održati kasnije. Ali da zadržimo raspravu o citrusima jer znamo da nam dolaze španjolski gosti kojima je jako stalo do toga. I to bismo mogli odraditi sutra ujutro, jednostavno ćemo odgoditi razmjenu mišljenja sa gospodinom Clarkom što je nešto što nije vezano uz neku posebno aktualnu temu. Evo to je prijedlog koji iznosim. Nadam se da ćemo uspjeti ugurati sve. Gospođa Aguilar e, kima glavom, znači prihvaća ovaj prijedlog, ali gospodin Hojsling i gospodin Caputo su se odlučili javiti za riječ. Gospodine Hojsling, izvolite. No, dakle, što se tiče ovog glasnja, ako se sutra e, radi o tome da će se odgađati Merkosur ili tako, to nije u redu. To se ne može samo tako prebaciti nadalje. Dakle, tu imam problema ako ćemo morati nešto odgoditi, posebice trgovinsku politiku sutra. Gospodine Nikols. Ne mislim da ima ikakvog smisla da jedne drugima skačemo za vrat. Svi prihvaćamo činjenicu da bi ljudima trebalo izaći u susret eh, i da svi imamo jako puno obveza. Možemo li možda odmah nakon eh, povjerenika Hogana održati sutra glasovanje, a nakon toga možemo onda imati prezentaciju o citrusima, a onda trgovinske pregovore odgodimo za sljedeći tjedan jer to zaista nije nešto za što postoje bilo kakvi definirani rokovi. Jer gledajte, ljudi sudjeluju u radu ostalih odbora, imaju svoje rasporede. Ne možete sad neprestano mijenjati stvari od odbora do odbora, jer svi mi imamo prioritete i zadatke koje trebamo odraditi. Stoga mislim da sada trebamo znati kakva će biti satnica za sutra. Dakle, moj prijedlog da glasujemo o ovoj konkretnoj temi sutra nakon e, povjerenika Hogana. Dame i gospodo, Predlažem da krenemo s radom u 9 sati točno i glasujemo nakon razmjene mišljenja sa povjerenikom. Molim vas da budemo e, što efikasniji, kao što obično i jesmo. Ako budemo, mislim da možemo odraditi sve što imamo na dnevnom redu. Možda ćemo moći čak i glasovati malo prije 10.30. Nadam se da se svi slažete s time. Bila bi zaista šteta da na kraju mandata e, završimo ovako podijeljeni pod preduvjetom da se gospodina Clarka pozove na sastanak odbora sljedeći tjedan. Nastojat ćemo e, da gospodin Clark govori sutra. Ako su svi disciplinirani, ćemo. Ja bih želio pitati možemo li zapravo imati točku razno e, koja je na rasporedu sutra već danas. Dobro. Gospođa Dakle, Znači, prvo molim vas onda citruse, a dalje ostalo, jer zapravo taj problem sa citrusima je iznimno važan. Znači, neko ostatak vremena koji preostane od toga iskoristimo za ostalo. Apsolutno. Citrusi e, su obveza koju moramo odraditi. Time smo došli do kraja. A ne, ne, ne, pa imamo još jedno glasovanje, zar ne? Ispričavam se, malo sam potrčao pred rudo. E, Čućemo gospodina Hajtimena kroz nekoliko minuta. Ali najprije imamo mišljenje gospođe Petir. Vezano uz razriješnicu e, da čujemo izvjestiteljicu. predsjedniče, zahvaljujem e, također kolegama koji su svojim amandmanima doprinijeli da ovo mišljenje bude bolje. Nastojala sam istaknuti dobre elemente zajedničke poljoprivredne politike u 2017. godini koristeći izvješće Revizorskog suda, ali i ukazati na određene e, probleme. Zato posebno pozdravljam podršku kompromisnom amandmanu. Bolja identifikacija uzroka pogrešaka je važna za provedbu poljoprivredne politike. Revizorski sud trebao bi moći razlikovati uzrok nastanka pogrešaka jer u kompliciranim postupcima sa puno dionika nenamjerne greške su nešto što se može očekivati sa većom učestalošću. Kod sistematskih grešaka potrebno je mijenjati sustav, a prijevarama ne smije biti mjesta u provedbi zajedničke poljoprivredne politike još jednom zahvaljujem svima na suradnji i pozivam vas da podržite ovo mišljenje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Predlažem da krenemo s glasovanjem. Jesu li svi spremni? Amandman prvi. Tko je za? sve se. Za. Protiv. sve se. Kompromis jedan. Elektroničko glasovanje. Otvoran glasovanje. Zamekam glasovanje. zatvoran glasovanje. Usvaja se. Amandman četiri. Tko je za? Hvala vam. Usvaja se. Amandman 5 za. Hvala. Usvaja se. 6 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se 7 za. 9 za. Usvaja se. 10 za. Usvaja se. 11 za. Usvaja se. 12 za. Oprostite, e, provjerit ćemo amandman 10. elektronički. Otvaram glasovanje. Otvaram glasovanje, amandman 10. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 11 za, usvaja se. 12 za, usvaja se. 13 za, usvaja se. 14 za, usvaja se. 15 za, usvaja se. 16 za, usvaja se. 17 za, protiv, provjerimo molim vas. Otvaram glasovanje. 17. Provjeravamo elektronički. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 18. za. Usvaja se. 19. za. Protiv? Provjera, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje za amandman 19. Zatvaram glasovanje. Odbija se. A sada glasujemo o prijedlogu mišljenja uz izmjene i dopune. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvesem. se. Čestitam gospođi Petir. Ako se slažete, možemo li čuti točku pod raznu koju je predložio gospodin Holtimer? Hvala lijepa. Radi se o patentima na voće i povrće dobivenih e, klasičnim e, postupkom e, poboljšanja. Parlament je jednoglasno zaključio da se to ne smije, da je to neprihvatljivo, znači patentirani brokoli i paprika, mi smo bili protiv toga. Svi ministri poljoprivrede su bili protiv i Europska komisija tada je dala objašnjenje da E, nije bila namjera e, biotek uredbu e, koristiti za patente na voće i povrće. Patentni ured se slažio s time, ali izgleda da to nije prošlo u prizivu. Znači sada je to još uvijek moguće zatražiti patent, patent na hranu, odnosno na voće i povrće. Pa me zanima E, bismo li mogli pred odbor pozvati Ured za patente, Europski ured za patente i reći zašto e, nisu uzeli u obzir želju vijeća, komisije i parlamenta. Dame i gospodo, gospodine Hojteme, mislim da je ovo pitanje za koordinatore. Tajništvo mora pogledati kada se to može staviti na dnevni red. Možda bi gospodin Hojtimer mogao poslati ovu stvar napismeno i možda bismo mogli dobiti pisani odgovor. Gospodin Hojslinger ima riječ. Mi smo imali dvije rezolucije parlamenta u prošlom mandatu i svaki puta nam je rečeno da komisija e, će se založiti za to, da nema patente za žežne namirnice i da će uzeti u obzir to mišljenje parlamenta. Nama su rekli da se to ne može dogoditi, a sad se upravo dogodilo, dakle zato mislim da bismo to trebali staviti na dnevni red, jer je to na neki način i nepoštivanje parlamenta. Mislim, nismo mi kao Europska unija sami odgovorni za patentni ured, no dobro, ali ako Europska unija samo sebe shvaća ozbiljno, onda komisija zapravo treba provoditi ono što smo mi već dva puta zaključili Inače, dobro, možda nije dovoljno pisati pisma, možda bi trebalo ipak e, o tome raspraviti s komisijom. Hvala. Mislim da se slažete s Janom. E, gospođa Panija. Zahvaljujem. Evo, ja želim podržati ovaj prijedlog kolege Hajtemana. Očito je da već imamo određeno iskustvo kada je riječ o odgovorima komisije. To su najčešće vrlo e, onako suhi odgovori, a rasprava se mora obavljati ovdje. To je jako važno pitanje i ja ga podržavam. U redu. Dobro, meni se čini da je jasno i e, znači postupak smo utvrdili. I dakle, pitam sada, imamo li možda još nešto što bi se htjeli staviti po točku razno? Ne? Dobro, dakle, sastanak ovog odbora je završen. Također želim ponoviti još jednom da nije bilo nikakvih drugih razloga koji su nas nagnali na to da odgodimo sastanak koordinatora. Nemojte misliti da je to tako. Ispalo je tako kako je. Mi smo poslali taj upitnik svima vama e, i mi smo donijeli tu odluku na temelju odgovora koje smo zaprimili. Dajem vam svoju riječ. Dakle, ja sam zatražio da se napravi to pismeno savjetovanje, pisano savjetovanje sa koordinatorima i evo to je bila odluka na temelju ishoda. E, zahvaljujem, ugodna večer i želim e, molim vas da budete točni sutra.